Uvaženi kolege, mislim da možemo početi sa sastankom. Morat ću malo pomalo uvesti tradiciju za sastanaka u predviđeno vrijeme, kako ne bismo gubili dragocjeno vrijeme koje imamo na raspolaganju. Dozvolite da otvorim sastanak. Srdačna dobrodošlica svima koji su s nama, također i našim gostima koji su nam se pridružili naš plan danas je održati radionicu u dva dijela koja se tiče važnih pitanja za ovaj odbor. Prva stvar koju imamo na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. E, moram vas odmah na početku upozoriti da se sastanak prenosi na internetu. Dnevni red je poslan svima u četvrtak i žela bih predložiti jednu malu promjenu. Budući da danas također imamo sastanak u 14 sati, sastanak koordinatora, trebam vas informirati o preporukama koje je odbor dobio od koordinatora i prije današnjeg sastanka te onima koji će doći danas u toku dana, tako da mislim da bi možda bilo dobro da izvješća o oba koordinatorska sastanka podnesemo u isto vrijeme Dakle, predlažem da se točka 3 sa jutarnjeg dijela prebaci na poslijepodnevni radni dio. Ako nemate nikakvih primjedbi prijedlogu dnevnog reda, uključujući i ovu malu izmjenu, zaključujem da možemo smatrati da je dnevni red usvojen. Druga točka na dnevnom redu su priopćenja predsjednice. Željela bih vas informirati o tri stvari. Prva se odnosi na proračun za 2015. godinu. Imali smo dva važna amandmana vezano uz Europsku građansku inicijativu. Oba ta amandmana su izglasana tijekom plenanog zasjedanja u Strasburu, tako da mislim da se radi o dobroj vijesti za nas. Međutim, oni koji također prate rad odbora za proračun znaju da se suočavamo sa teškim pregovorima s vijećem. Izgleda da parlament nije spreman za pregovore o proračunu za 2015. godinu, ako se ne dogovorimo oko promjena vezanih uz proračun za 2014. godinu, tako da nas u pregovaračkom procesu još uvijek čekaju neki teški trenuci. Druga informacija koju želim podijeliti s vama tiče se mojeg sudjelovanja na sastanku s nacionalnim parlamentima u Rimu, a tiče se e, fiskalnog sporazuma, fiskalnog pakta. Avko do sada nije sudjelovao, međutim, u kontekstu članka 13. koji kaže da fiskalni pakt treba uključiti u ugovore do kraja 2017. godine. Ja sam zatražila da i mi budemo prisutni na sastancima, tako da se nadam da to neće biti samo jedno sudjelovanje, već da ćemo redovito sudjelovati na sastancima. Treći komentar tiče se poslijepodnevnog dijela. Pozvali smo prvog potpredsjednika komisije, Fransa Timmermansa, da nam se pridruži. Poslali smo mu e, pozivnicu prilično kasno i vrlo rano u funkcioniranju nove komisije tako da se nadam da ćemo sat vremena moći posvetiti e, Fransu Timmermansu. On je pristao doći na razmjenu mišljenja s nama. E, ova, ovaj brzi poziv koji smo uputili povezani s činjenicom da je konferencija predsjednika odlučila održati otvoreni sastanak sa gospodinom Timmermansom, tako da je to zapravo nešto što se održalo on kraj tri odbora kao što je inače bilo zamišljeno, uključujući i naš, i upravo zato naše sudjelovanje na saslušanjima je bilo ograničenije nego što bi to inače bilo, da je inicijalno e, zadržana ideja o sudjelovanju samo tri odbora. Mislim da je važno da on što je prije moguće čuje od nas koja su nam očekivanja i upravo zato sam se nadala da će moći sudjelovati. E, nadala sam se naravno e, punom sudjelovanju, tako sam naime to zamislila članova odbora danas poslijepodne na radnom dijelu, ali recimo barem e, dobrom, aktivnom sudjelovanju, ako već ne punom. E, kako bismo imali e, dobar sastanak. E, morat ćemo zaista biti vrlo disciplinirani s obzirom na ograničeno vrijeme i nitko neće moći imati više od tri minute po pitanju. Morat ću se strogo držati tog pravila. Evo toliko što se tiče mojih komentara. Točku tri smo prebacili za poslijepodne i predlažem da sada krenemo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je Obožavam kad mi kažu da trebam nešto odmah reći, ali ja to vjerojatno neću uspjeti. Mislim da možemo prijeći odmah na prvu radionicu. Mislim da je to vrlo važna radionica koja ima potencijalno važno značenje za naš rad. Radi se o radionici koja se tiče izazova u područjima koja su unutar naše nadležnosti e, u godinama koje su pred nama. Kao što znate, Europski izbori su nam dali za razmišljati kada se radi o demokratskom legitimitetu i učinkovitosti e, trenutačnog e, postava institucija. Mislim da je važno promotriti kako same institucije funkcioniraju, ali isto tako kako se odvijaju međuinstitucionalni odnosi i kako pridonose tome da Europska unija E, ostvari rezultate koje treba ostvariti. Ova radionica zapravo je naš pokušaj komunikacije sa vanjskim stručnjacima e, u ovom području i jako sam zahvalna, mislim da smo svi zahvalni odjelu za politike što su u ovako kratkom roku uspjeli pripremiti ovu radionicu i veselim se e, kvalitetnoj raspravi koju ćemo e, imati nakon radionice, tijekom koje ćemo također uspostaviti veze sa stručnjacima, a u kontekstu našeg budućeg rada. Imat ćemo četiri glavne teme za raspravu, vidjeli ste program, tako da neću ulaziti u detalje. Mislim da je najbolje da odmah što je brže moguće krenemo sa temama. E, prvi panel bit će o odnosima među institucijama Prvo izlaganje održat će profesor Iv Bertoncini iz komisije, direktor e, instituta Jacques Delors. I nadamo se da je to izlaganje koje će među ostalim e, govoriti i o novoj političkoj arhitekturi, sazivu nove komisije i izazovima koji se nalaze pred europskim institucijama. Molim gospodina Bertončinija da preuzme riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ispričavam se, moram vas upozoriti da nemate na raspolaganju svo vrijeme svijeta koje biste možda željeli, tako da ćete morati držati izlaganje unutar 15 minuta. U redu. Ako vam ne smeta, ja bih prešao na francuski, zato što mi to omogućuje da se izražavam preciznije i brže nego da to činim na engleskom. Gospođo predsjedateljice, zahvaljujem vam, zahvaljujem vam dame i gospode na ovoj prilici koje ste mi ukazali e, da danas s vama e, razmatram izazove e, institucija u ovom novom sazivu komisije i u novom zakonodavnom periodu koji je pred nama. Zaista je sjajno da mogu na početku zapravo izložiti jedan kratki radni dokument, a onda tijekom razmjene mišljenja možemo dopuniti temu uz pomoć doprinosa e, i vaših razmišljanja kako bismo vidjeli na koji način dalje, to je glavni smisao trustova mozgova ili think tankova, da zapravo sudjeluju i e, traže od drugih da sudjeluju u njihovem radu na ovaj način. Dozvolite da se za početak usredotočim na Europsku komisiju, Europsku komisiju koja funkcionira unutar novih političkih okvira U svojem izlaganju sam krenuo od jednog polazišta, to je da Europska komisija u institucionalnom okviru ugovora iz Lisabona, političkom e, okviru koji je među ostalim definiran i e, izborima, rezultatima izbora iz svibnja 2014. godine ta Europska komisija zapravo funkcionira unutar trokuta institucija i zapravo mora zaslužiti dvostruko povjerenje, s jedne strane povjerenje vijeća, s druge strane e, povjerenje Europskog parlamenta, što zapravo traži dvostruku, e, dvostruki legitimitet koji predviđaju ugovori. Temeljem te pretpostavke usredotočit ću se na tri glavna izazova to su izazovi sastava komisije, konkretno Junkerove komisije, kako je sastavljena. Drugo, organizacijskog ustroja funkcioniranja komisije. I treće, naravno, Usredotočit ću se na rezultate komisije, ono što ona može postići, smjer u kojem može ići u sljedećih pet godina. To su zapravo e, točke od kojih na prve dvije već imamo odgovor, dok e, što se tiče ove treće točke možda ćemo saznati o tome nešto više od gospodina Timmermansa koji će nam se pridružiti danas poslijepodne. Dakle, prva točka jeste da nastojimo zapravo ocijeniti djelovanje komisije unutar novog institucionalnog okvira temeljem saziva i sastava te komisije. Sastav komisije odražava prilično dobro političku ravnotežu i institucionalnu ravnotežu unutar Europske unije usprkos, unije usprkos određenih nijansi koje ću također istaknuti. Junkerova komisija je prvenstveno sa gledišta država članica zapravo neka vrsta statusa quo. To su predstavnici 28 država članica. Uspostavljena je ravnoteža između država članica na relativno zadovoljavajući način sastav je zapravo rezultat nepisanih pravila i sve to proizlazi iz nepisanih pravila, dakle moralo se uzeti u obzir i potrebe eurozone eh, i slično i tako dalje. Međutim, temeljem eh, mišljenja, barem ono koji prevladava u Francuskoj, ta Europska komisija Zgledište, jedne zemlje koja je donedavno imala dva važna povjerenika, ne samo jednog, može se smatrati relativno problematičnom u smislu legitimiteta kolegija. 18 je povjerenika, uskoro 19 e, koji dolaze iz e, zemalja e, eurozone, međutim ostali to nisu. Spominjem to samo ovako usput, to je tema na koju se možemo vratiti. E, druga važna stavka jest zapravo politička opredjeljenost povjerenika. Gospodin Juncker je tu, bio je predstavljen kao špicen kandidat, on je unaprijed bio određen zato što je zapravo bio na čelu jedne od stranaka za koju se očekivalo da će izvojevati pobjedu na europskim izborima. Njegovo ime je ime koje je bilo u igri prije samog održavanja europskih izbora. Kad vidimo sastav njegovog kolegija, možemo vidjeti da za razliku od njegovog imenovanja, ostatak imenovanja je nešto manje jasan. Možemo smatrati da je sastav komisije djelomično rezultat e, rezultata europskih izbora, ali također kada pogledamo situaciju možemo vidjeti da desnica možda dominira iako nešto manje nego prije. Gledano s kvantitativnog gledišta 20 e, od 28 povjerenika su ili iz EPP-a ili iz ALDE-a, jedan je iz ECR-a, osam ih je iz SND-a. Ako to usporedimo sa e, Barozovom komisijom, odnos je bio 21 naprama 7. Dakle, ovo je jedan sastav koji zapravo, s obzirom na to da smo imali cijelu proceduru spicen kandidata, dovodi do određenog e, statusa quo koji je pomalo paradoksalan, ali istovremeno i relativno uravnotežen, možda najuravnoteženiji od 2009. godine. Što se tiče kvalitativnog e, aspekta, Juncker je zapravo... E, od samog početka insistirao na kvaliteti i za svoju desnu ruku je zapravo izabrao na neki način svojeg, e, svoj alter ego koji je s njim u jednom paritetnom odnosu i dodijelio mu je nešto veću ulogu nego prije. Međutim, usprkos e, takvom kvalitativnom balansu e, osjeća se određena dominacija desnice i postavljaju se daljna pitanja o legitimitetu Junkerove komisije. Također, kao treće, postavlja se i pitanje osobnog profila. Naime, u članku u, u jednom od članaka ugovora očekuje se da Europski parlament provjeri kompetencije kandidata. Na neki način sklopljen je pakt o neagresiji među strankama i to se smatra E, određenim e, perverznim razvojem događaja, e, posebice kada se uzme u obzir članak 17 stavak 3 ugovora. Dakle, očekuje se da se povjerenici saslušaju, ali ako pripadaju određenoj političkoj opciji, zapravo su nedodirljivi. To je naravno izazvalo određene kritike zato što se smatra neprihvatljivim ali s druge strane to je jedna odgovornost koju javno treba preuzeti i koja je rezultat tog pakta o e, izostanku agresije među političkim opcijama unutar Europskog parlamenta. I posljednja stvar o kojoj treba raspravljati jeste trebali unutar tog političkog okvira kada se radi o sastavu komisije otići korak dalje kako bi stvari e, postigle još višu razinu koja bi bila bolja od ove sadašnje. Imam jedan prijedlog za daljnju raspravu. Predsjednik komisije, koji ima veći legitimitet jer je bio spican kandidat, e, dakle s političkog gledišta on može od toga profitirati, ima E, određene ovlasti u smislu e, povlačenja povjerenika sa njihovih funkcija, ali nema ovlasti imenovati ih. E, članak 17. stavak 7. izmijenjen i dopunjen zapravo omogućuje da se opozivaju kandidati, odnosno predsjednik komisije ima mogućnost to učiniti, ali postavlja se pitanje zašto ih ne može imenovati. To je nešto što bi omogućilo odličenu političku težinu koja bi mu omogućila da uspostavljanje ravnoteže između političkih opcija i zemalja zaista bude dovedeno do najviše moguće razine. Evo, toliko o izazovima sastava Europske komisije. Druga stvar o kojoj bih želio govoriti jest funkcioniranje Europske komisije. Primijetili smo određeni razvoj događaja koji je također pozitivan. Smanjivanje broja članova kolegija koji predviđa ugovor iz Lisabona nešto je što nije realizirano, dakle još uvijek postoji povjerenik iz svake države članice i to na neki način odražava reprezentativnu dimenziju komisije. Na taj način se zapravo daje određeni legitimitet komisiji. Međutim, neovisno o tome, kolegi od 28 članova potrebno je organizirati na drugačiji način i Juncker je to i učinio. Postoje dakle dva organizacijska izjava, e, izazova. E, s prvog organizacijskog aspekta gospodin Juncker je uspostavio sustav koji je vertikalne naravi. Ima sedam potpredsjednika koji imaju specifične ovlasti u odnosu na članove kolegija koji dakle rade unutar svojih e, stručnih područja. Potrebno je također unijeti određene promjene. Ne znam je li to učinjeno jučer, ali interno pravilo komisije potrebno je reformulirati kako bi potpredsjednici imali posebne ovlasti u odnosu na povjerenike i kako bi se uredio njihov odnos u odnosu na predsjednika komisije. To još nije do kraja riješeno, međutim postoji jedan pozitivan impuls koji je poslao predsjednik Juncker i e, mislim da je dobro izdvojio političke prioritete oko kojih se komisija zapravo može angažirati na jedan kolektivan način. To je prva stvar. Druga stvar, još jedan izazov koji se postavlja jest e, izazov e, kolegijaliteta a tiče se funkcioniranja kolegija. Što je dodana vrijednost Europske komisije? Njezin legitimitet u odnosu na vijeće s jedne strane i u odnosu na Europski parlament s druge strane. 28 povjerenika iz 28 država članica, svaki od njih ima svoj osobni profil, svoju stručnost i rade zajedno te razmjenjuju mišljenja na političkoj razini koja se ne tiču isključivo njihove ekspertize, a to se zapravo odražava putem glasovanja. Vrlo lako je donijeti odluke unutar komisije zato što se zapravo jednostavno traži obična većina. Dakle, komisija prihvaća to načelo, e, održava rasprave i rasprave završava glasovanjem. Jean-Claude Juncker je zapravo pristao odreći se jednog dijela svoje moći i mislim da je izuzetno važno da e, ode i korak dalje i e, da pristane možda izgubiti e, u slučaju glasovanja tako što će se postaviti samo kao jedan od povjerenika kako bi se odluke donosile e, temeljem političke rasprave, a kako ne bi samo e, potvrđivale e, neke temeljne političke odrednice koje su određene unaprijed. Treća stvar koju je važno istaći da ovako organizirana komisija koja se temelji na načelu kolegijalnosti bi mogla polučiti rezultate koji su zaista odlučujući i koji bi mogli ojačati legitimitet komisije. S toga gledišta važna su, čini mi se, dva izazova. Prvi izazov jest strateški okvir unutar kojeg će Europska komisija djelovati. Cijela procedura koja se odnosila na špicen kandidate i njihovo imenovanje započela je u Njemačkoj, nastavila se kroz e, proces pregovora. Na europskoj razini zapravo treba učiniti istu stvar koja slijedi u Njemačkoj kada postoje ovakvi unaprijed designirani kandidati. Postoji međuinstitucionalni sporazum između tri kuta trokuta vezano uz proračun. Proračun zapravo znači sredstva koja su na raspolaganju. Ali što je sa međuinstitucionalnim sporazumom kada se radi o ciljevima? Postojali su razgovori između i dogovor između Junckera Junkera i Europskog parlamenta kako bi se postigao dogovor oko ciljeva. Međutim, s druge strane, vijeće je definiralo svoje prioritete. Izuzetno je važno da postoji jedna točka preklapanja, e, točka konvergencije između tih aspekata. Vrlo je važno da postoji dokument koji na neki način definira plan puta, interinstitucionalni plan puta. Važno je da se napreduje na pragmatičan način, ali ipak možda bi trebalo formalizirati stvari kako bi se u nastavku moglo djelovati. To je strateški okvir. I posljednji niz napomena koje želim iznijeti tiče se inicijativa koje će iznijeti Junkerova komisija to je, kao što sam ranije rekao, jedna od odlučujućih stvari koja će određivati legitimitet i efikasnost same komisije. Tu postoji važan izazov koji se odražava i u glasu birača u svibnju 2014. godine, o kojem se govorilo i ovdje u parlamentu, a isto tako i u vijeću. Jean-Claude Juncker je rekao da je vrlo važno da komisija djeluje na odlučujući način suoči se sa najvećim izazovima, ali da ne ostavi po strani i male izazove. To traži određeni pedagoški pristup i vrlo ciljene i baždarene aktivnosti. Jean-Claude Juncker, europski parlamentarci, a isto tako i vijeć ministara, trebaju imati hrabrost da uistinu idu do kraja i pokazati određenu solidarnost. Ako Junckerova komisija ustvrdi da 80% zakona koji se primjenjuju na nacionalnoj razini dolaze iz Brisela, morat će priznati da je to može biti kontraproduktivno i da to možda čak i nije istina. Međutim, ako Junkerova komisija rano eh, prizna da zapravo ovlasti koje postoje unutar e, ekonomske monetarne unije e, služe da bi osnažile poziciju država članica, ali uglavnom se donose najnacivu država članica, onda to ukazuje na sasvim drugačiju sliku, drugačije postavlja stvari. Dakle, izuzetno je važno pokazati što zaista, zaista prolazi, e, proizlazi iz zakona, a što je s druge strane vrlo bazično i što možda i ne vidi Europski parlament i čime se točno bavi komitologija. Zato što ponekad postoji konfuzija oko toga što Europska komisija može činiti, a što ne. I posljednja stvar u mojem izlaganju tiče se nužnosti da se postupa uz određene mjere predostrožnosti. Europska komisija ne može učiniti sve sama. To treba jasno reći. Zapravo, važno je da kada se radi o određenim temama čini i manje nego prije. To znači da je kada se radi o određenim temama dobro imati tehničko-gospodarski pristup, naime Europa ima određenu cijenu, e, financijsku cijenu, ali isto tako i političku cijenu, toga smo svi svjesni i to je nešto što čini sastavni dio političkog života. Dakle, izuzetno je važno da ova komisija pošalje dobre signale. U određenim područjima svakako treba učiniti više i to je nešto čemu teže i građani Europske unije. Međutim, s druge stvari treba činiti manje. Ali gospodin Timmermans će tu sigurno imati vrlo važnu ulogu. Ta komisija uz vašu pomoć i pod vašim nadzorom zapravo bi mogla malo bolje baždariti svoje inicijative, svoje korake u nadolazećih pet godina. Evo toliko što se tiče uvodnih napomena. Nadam se da ćemo se nekima od ovih točaka vratiti kasnije u raspravi. Hvala. Hvala lijepa. A sada predlažem da prijeđemo na gospodina Uvea Petera iz Središnjeg Europskog instituta iz Budimpešte, koji je nedavno, ako se ne varam, objavio rad o e, Europskom vijeću i o vijeću Europske unije. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, velika je čast što sam danas s vama. Smatram da će mi 15 minuta, da mi neće biti dovoljno za odgovoriti na pitanje koje je postalo vrlo bitno u kontekstu ove krize. No, brojni istraživači se već bave ovom temom već dugo vremena i od, još od 90-ih vidimo veću ulogu Europskog vijeća u, eh, u europskim politikama. To naravno ne znači da Europsko vijeće nije od uvijek imalo važnu ulogu u institucionalnoj arhitekturi Evropske unije, No, mislim da u sljedećim godinama da, da su se obje institucije reorijentirale u cjelokupnoj dinamici institucija u upravljanju Europskom unijom. Ono što želim objasniti jest e, zašto Europsko vijeće ima sve važniju ulogu u velikom broju područja europskih aktivnosti i mogu vam nešto, ako mogu nešto reći o određenim e, promjenama u vijeću, to su recimo e, pojava skupina poput recimo radne skupine za euroskupinu. Stoga ću vam pokušati objasniti ove nove institucionalne fenomene. Dakle, e, međuvladina tijela imaju sve veću važnost i uz Europski parlament, Europsko vijeće je najvjerojatnije e, jedan od najvećih pobjednika nakon ugovora iz Maastrichta u području donošenja odluka na europskoj razini. I smatram da integracija nakon ugovora iz, iz Maastrichta dakle, se temelji na jednom paradoksu, jer s jedne strane sve veća obveza prema sve više integracije, e, prema širenju e, područja koja su pod nadležnošću Europske unije, što nije bio slučaj prije e, ugovora iz Maastrichta, a s druge strane zemlje članice nisu baš voljne prenijeti e, više ovlasti na, e, pod metodom zajednice na ovakve nadnacionalne institucije poput komisije ili Europskog suda. Neki od nas, analitičara, razmišljamo da je ovo zapravo prijelazna faza i Lisabonski ugovor, ugovor je posljednji i potvrdio ovaj novi oblik e, upravljanja u Europskoj uniji među vladin pristup. I to je nešto čime se moramo baviti i analitički i praktično. Tako da možemo to nazvati dakle da idemo prema novim područjima politika Europske unije kojima se Europska unija bavi nakon ugovora iz Maastrichta. To su uh, ekonomska i monetarna unija, zajednička sigurnosna i vanjska politika, zajednička sigurnosna i obrambena politika, uh, zapošljavanje, zatim unutarnji poslovi koji su postupno zapravo prešli pod metodu zajednice. No, vratit ćemo se uh, na te politike nešto kasnije. Mislim da koordinatora politika kao alternativa mehanizmu e, donošenja odluka i mislim da moramo paziti na to i analizirati posljedice na institucionalni razvoj. Posljedice odluke da se više koncentriramo na decentralizaciju. Još jednom da ponovim, smatram da je Lisabonski ugovor doista potvrdio ovakav način radnje, posebice, u području ekonomske suradnje, zatim isto tako donošenje zakonskih propisa u području zajedničke vanjske sigurnosne politike te zajedničke sigurnosne i obrambene politike. No moramo se zapitati koje su posljedice na institucionalni ustroj na razini Europske unije jedna od posljedica ili jedan od problema koji proizlazi iz iz činjenice e, da radimo sa decentraliziranim vladama i da zemlje članice zapravo sudjeluju, donošu, sudjeluju naravno donošenju odluka na razini Europske unije. komisija isto tako postaje jedan od važnih izazova. Znamo koliko je teško postići konsenzus i to zapravo postaje e, trajni izazov u postupku donošenja odluka. I vidjeli smo i u slučaju ugovora iz Lisabona da je bilo vrlo teško postići provedbu politika zato što takvi definirani postupci nisu e, doveli do e, vidljivosti vlada na nacionalnoj razini. Osim toga vidjeli smo da se donose odluke koje imaju dalekosežne posljedice. U području vanjskih poslova vidimo slične izazove, no to naravno ne znači da je taj postupak uvijek uspješan, ali u proteklih 20 godina smo primijetili da napor ulaganja u, stvaranja, stvaranje konsenzusa ne donosi uvijek uspjeh. Št što je još ovdje interesantno, to, je dakle pokretanje politika i provedba politika. E, takve se stvari ne mogu delegirati komisiji. I to je zapravo zajednički proces koji uključuje čitav niz dionika, uključujući komisiju, ali i vlade e, zemalja članica imaju vrlo važnu ulogu u tom procesu. Posljedica toga je da e, se vlade moraju neprestano obvezati na postizanje određenih ciljeva politika i rješavanja neuspjeha. u takvom kontekstu međuvladina tijela zapravo dobivaju veliku važnost u postupku donošenja odluka. Čak i nakon e, odluka, recimo u području paketa od dvije mjere ili od šest mjera, posljedice se neće mijenjati zato što komisija ima sve veću ulogu u nadzoru i taj oblik kolektivnog upravljanja i kolektivnog provođenja politika će ostati i dalje izazov. Zato što je utjecaj ovakvih tijela mnogo veći danas nego što je bio u 90-ima. Stoga ovdje jasno vidimo da ovo nije tek ideja ili teoretičko razmatranje, već da imamo vrlo praktičan učinak na institucionalni dizajn. Vidimo dakle e, arhitekturu e, institucija, vidimo promjene na razini Europskog vijeća te na razini vijeća, a o tome ću nešto više reći malo kasnije. I vrlo često ti procesi e, arhitekture institucija se dogovaraju e, između najviših dužnosnika zemalja članica i komisije. To naravno dovodi do nove e, rekonfiguracije međuinstitucionalnih e, odnosa. Tradicionalna uloga Europske komisije kao inicijatora politika se mijenja, a sve to ima i velike posljedice na funkcioniranje i ulogu Europskog parlamenta. Ključni aspekt novog oblika vladanja, novog oblika upravljanja je dakle da Europsko vijeće ima vodeću ulogu. Kako se to može objasniti? Ovdje, mm, ovdje ne govorimo samo o Europskom vijeću i to nije tehnokratski pristup. Dakle, govorimo o premijerima i ministrima zemalja članica i mislim da to ima jako puno veze s time da su važna područja u, europskoj politici, a, ekonomska i monetarna politika te vanjski poslovi. Prisjetimo se samo kasnih 90-ih. Jako puno posljedica procesa političke koordinacije se osjećaju na nacionalnoj razini. Tako da ako želite biti uspješni u koordinaciji politika, morate prihvatiti da se politike mijenjaju na nacionalnoj razini, a to onda ima posljedica na, e, na vlade, na, na vlade koje su u tom trenutku na vlasti u državi. I sad ako razmišljate o tome koliko ekonomske i proračunske politike i koordinacije mogu biti daleko, se, daleko sežne, onda vidite zapravo da je to karakteristika koja je vrlo, koja će biti trajna. Stoga intervencija na visokoj razini je u principu ključna za rješavanje izazova u području politika i ako takva intervencija nedostaje, neće biti napretka. Da li ovo izmišljam? E, mislim da ne, mislim da je to vrlo jasno. Ako pogledate na e, program rada Europskog vijeća, ako pogledate što se nalaze na njihovom dnevnom redu, i ja pratim njihove aktivnosti već 20 godina, dakle od Maastrichta, i moram reći da u drugoj polovici 90-ih jako je puno pažnje posvećeno područjima poput vanjskih poslova i gospodarskog upravljanja i tu govorimo dakle one, ta područja pokrivaju dvije trećine svih točki e, na dnevnom redu i te se teme raspravljaju na svakom sastanku Europskog vijeća. I ako pogledate koliko je vremena utrošeno na raspravu o tim temama, to samo potvrđuje i možemo potvrditi da oko 60% vremena se raspravlja samo o ove dvije teme. Osim toga, ako pogledate e, učestalost sastanaka Europskog vijeća, na početku je bilo tri sastanka godišnje, da onda smo imali sedam sastanaka, a imali smo godine u, bilo, u kojima je bilo jedanaest sastanaka, na primjer, za vrijeme krize. I to su bili sastanci koji su se organizirali na brzinu. još jedna karakteristika institucionalnih odnosa je da Europsko vijeće izdaje vrlo jasne smjernice komisiji, ali i vijeću i to nisu samo opće smjernice, jer ako ste recimo vidjeli smjernice o pregovorima o paketu dvije mjere ili šest mjera, u principu u tim smjernicama nema prostora za raznolika tumačenja. One su vrlo jasne i direktne. I jasna je, e, dakle, i inovacija u načinu rada i dublja integracija. U u vezi s time možemo govoriti o procesu institucionalne arhitekture o kojem sam govorio ranije. Vidimo, dakle, provode se reforme, a smjer reformi, dakle, ide se prema tome da se vode rasprave, dakle, direktne rasprave. I to je vjerojatno nešto što ne želite vidjeti u ovom domu, ali smatram da su karakteristike takvih rasprava, dakle, neformalne tajne, i kao što sam ranije već rekao, više se koncentriraju na dogovor među, e, dakle na osobnim dogovorima. Zatim vidimo e, još neke promjene, a to su fleksibilni dnevni redovi na sastancima e, vijeća, ad hoc sastanci, te na kraju, i to je vrlo bitna stvar, od Lisabonskog ugovora mnogi špekuliraju o ulozi predsjednika Europskog vijeća. Nakon Lisabona predsjednik doista ima ulogu glavnog institucionalnog arhitekta koji nastoji unaprijediti rad te institucije i nastoji pronaći sporazum, to jest dogovor. Preskočit ću malo statistika o razvojima i samo ću ukratko reći da ti se razvoji odražavaju i u vijeću Isto tako se e, okreće prema decentraliziranom ustroju. Vidimo različite promjene, ali mislim da možemo reći da Euroskupina i e, Vijeće za vanjske poslove da su ojačali određene neformalne radne metode, metode Te promjene nisu toliko vidljive u Vijeću za zapošljavanje, zdravstvo i zaštitu potrošača i u Odboru za socijalnu zaštitu, ali EPSKO se više koncentrira na donošenje zakonodavnih odluka nego recimo Euroskupina ili Vijeće za vanjske poslove koje se ne bave takvim zakonodavnim aktivnostima. I došao sam do posljednje E, teme u mojoj prezentaciji, koji su izazovi za demokratsku kontrolu. Prije svega smatram da postoji izazove za demokratsku kontrolu. Ovaj ustroj možda ne nudi e, previše legitimnosti, već preoblikuje postojeće ideje o e, upravljanju EU, te na koji način povećati taj legitimitet prije, mislim da vidljivost međuvladinih tijela zapravo traži i sve veća važnost međuvladinih tijela traži odgovore od strane institucija i traži više nadzora od parlamenta, od Europskog parlamenta i od nacionalnih parlamenta. Uz Europsko vijeće, Europski parlament može smatrati institucijom koja je dobila ogromne ovlasti u razdoblju nakon ugovora iz Maastrichta i to je povezano s onim paradoksom integracije, zato što sve, sve prerogative koje je parlament dobio povezani su sa zakonodavnim područjem. I to onda izazova čitav niz e, napetosti. Smatram da je Europski parlament već e, odgovorio na te izazove u smislu da e, potiče javni nadzor na ovim novim djelatnostima, zato to vid, i to vidimo kroz saslušanja u Odboru za ekonomske i monetarne poslove. No, ono što treba imati na umu jest da predsjednici ovih tijela ne mogu biti odgovorni ili to mogu samo do određene razine. Zato što oni zapravo govore i predstavljaju organizaciju, a organizacija podrazumijeva kolektivno donošenje odluka. I zbog toga je e, uloga nadzora Europskog parlamenta vrlo bitna. No, s druge strane, e, ovlasti za kažnjavanje Europskog parlamenta nisu toliko razvijene. Isto tako je važno da nacionalni parlamenti nadziru e, vlastite vlade prilikom njihovog sudjelovanja na sastanku Euroskupine i sličnih e, radnih skupina. Mislim da je još jako puno posla pred nama, no, no nacionalni parlamenti imaju priliku kazniti ponašanje vlade i imaju mogućnost nadzirati postupke svojih vlada. Još jedan problem koji moramo riješiti i smatram da e, ovaj problem s ustrojem traži dvostruki odgovor i od strane Europskog parlamenta i od strane nacionalnih parlamenta. Hvala vam. A sada prelazimo na Europski parlament i gospodina Olivera Kostu iz Europskog e, koleđa. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam. Ja sam eto dobio dozvolu da govorim na francuski, da napišem svoju prezentaciju na francuskom, tako da to ću i učiniti. Mene su zamolili da razmislimo o eventualnim izazovima Europskog parlamenta kada se radi o ulozi nadzora i organizacijskom ustroju. I evo izniču nekoliko mišljenja o tome. Nadam se da ću uspjeti e, doprinijeti raspravi. Za početak želio bih istaknuti jednu realnu poteškoću koja se postavlja u promišljanjima o svakoj strategiji Europskog parlamenta za sljedećih pet godina. To je činjenica da zapravo ima ciljeve i prioritete koji su pomalo kontradiktorni. Važno je da Europski parlament ostane institucija koja odražava politički političku raznolikost. E, druga važna stvar je da zadrži svoj e, institucionalni kapacitet, da bude u stanju ispuniti misije koje su pred njim i da nastavi sa postupkom racionalizacije koji je zapravo jedan od europskih izazova. A treća stvar jest e, zadržavanje demokratičnosti. Europski parlament mora zadržati svoju demokratičnost što nije uvijek u skladu sa prethodnim izazovima. Također, Europski parlament mora dobro funkcionirati, konstruktivno surađivati sa ostalim institucijama, zadržati funkcionalni kapacitet Europske unije, što također može biti kontradiktorno. I posljednja stvar zapravo je stvar koja se tiče odgovornosti e, Europskog parlamenta. Europski parlament mora polagati račune građanima, mora polagati račune drugim institucijama i mora osigurati vidljivost i mogućnost tumačenja svojih aktivnosti, što je ponekad također u kontradikciji sa prethodno navedenim ciljevima. Na samome početku dozvolite da kažem nešto o zakonodavnim izazovima. prva velika tema je zapravo tema e, trijaloga. Naime, 80% zakonskih akata zapravo je nešto što ovisi o e, međusobnom dogovoru glavnih aktera iza zatvorenih vrata. To je naravno nešto što postavlja problem vidljivosti rada Europskog parlamenta, također postavlja problem legitimiteta za Europski parlament, uzimajući u obzir da zapravo treba donijeti odluke u uskom krugu 3 do 4 zastupnika u za pomoć e, određenih službenika, što nije definitivno optimalni primjer transparentnosti. Također, potrebno je određeno vrijeme da se da okvir takvim aktivnostima. Ali nemojmo zaboraviti da je vrlo važno razmisliti također o strateškom djelovanju unutar trijaloga. Naime, činjenica je da u njemu sudjeluje komisija koja se ponekad oslanja na određenu naivnost zastupnika Europskog parlamenta, a u konačnici potrebno je postići dogovor oko predmeta koji su izuzetno važni i koji zapravo moraju proći kroz dva čitanja i cijeli postupak unutar plenarnog zasjedanja. Druga važna stvar su zakonodavne inicijative. Europski parlament zapravo je prepoznat u kontekstu ugovora iz Maastrichta, e, današnji članak 25. ali zapravo u startu nije izazivao mnogo e, pažnje niti od strane samih zastupnika, niti od strane Europske komisije koja ponekad malo maltretira, da tako kažemo, ili loše postupa sa Europskim parlamentom. Također, e, postoji određeni broj institucija koje imaju tu mogućnost vlastite inicijative. Europski parlament s jedne strane zapravo ima vijeće koje je u većini slučajeva definira zakonodavni okvir, a s druge strane vrlo je važno da surađuje s građanima putem Europske građanske inicijative. Prva tema je izuzetno važno eh, postupanje sa građanskim inicijativama, što je glavni cilj komunikacije koju nastoje postići Europski parlament. S druge strane, Europski parlament mora se postaviti kao jedan od prvih sugovornika nositelja zakonodavnih inicijativa. Mislim da Europska građanska inicijativa zapravo treba e, na neki način biti e, posljednje utočište. Europski parlament kao prvo mora se postaviti kao glavni sugovornik. Treći veliki izazov u zakonodavnom području koji mi se čini posebice važnim jest proces revizije otvorenih prijedloga do kojeg će doći sa novim sazivom komisije. Jean-Claude Juncker je bio izuzetno važan u svojoj izjavi. Naime, kada je razgovarao s povjerenicima i sa gospodinom Timmermansom, tražio je reviziju svih otvorenih zakonskih akata, te isto tako govorio je o jednom novom pojmu, a to je e, politički nekontinuitet i govorio je također o angažmanima unutar prijedloga koje je iznijela Barosova komisija. Izuzetno je važno da se razgovara i o tome da određeni broj neefikasnih prijedloga može biti povučen, a to je naravno nešto što ima i političke implikacije i vrlo je važno da se u tom procesu Europski parlament ne dovede pred gotov čin. Izuzetno je važno imati na umu da će Europski parlament e, u razdoblju do 2016. godine biti pod jednim nevjerojatnim pritiskom i da će se zapravo e, očekivati e, da donosi održane odluke. Na primjer, to je bila činjenica zapravo i za prošlo zakonodavno razdoblje gdje Europski parlament u posljednjoj godini svojega prošloga saziva trebao donijeti važne političke odluke. Moji dvojica kolega već su govorili o određenim izazovima koje bih i ja želio istaknuti. Prvo je kontrola, odnosno nadzor nad Europskom komisijom. Izuzetno je važno e, zadržati razinu dijaloga. Vrlo je važno da Europski parlament održi taj dijalog. Mislim da će biti izuzetno važno na koji način će Europski parlament ulaziti u interakcije sa sedam potpredsjednika i tko će zapravo biti zadužen za ostvarivanje kontakata sa tim osobama, tko će biti zadužen za kontakt sa povjerenicima i sedam potpredsjednika koji su zaduženi za određene teme, ali isto tako Europski parlament mora posvetiti veliku pozornost e, određenim temama, posebice onima koji su zapravo pod kontrolom određenih povjerenika i usko su povezani sa zakonodavnim inicijativama. Također je vrlo važno imati na umu hoće li Europski parlament zadržati svoju neovisnost unutar interinstitucionalnog okvira ili će zapravo ući u nekakvu posve drugačiju logiku u kojoj zapravo daje potporu i hoće li se e, doći do situacije gdje e, Jean-Claude Juncker konzultira glavne klubove zastupnika prije nego što daje e, prijedloge ili će jednostavno ispitivati teren kao što radi sa vijećem. E, moj kolega Uwe Puter također je rekao da će odnos sa Europskim vijećem biti izuzetno važan. Vrlo je važno zapravo staviti e, naglasak na odnos sa predsjednikom Europskog vijeća. E, Do sad je postao jedan odnos dobronamjernosti u odnosu na Europski parlament. To naravno ne znači da E, Europski parlament više neće komunicirati sa e, Europskim e, vijećem na pomalo odlučan način. Ta komunikacija mora se zadržati i izuzetno je važna za ulogu koju Europski parlament igra u raspravama koje se vode oko europskih pitanja. Treći izazov, izazov nadzora, jest više tehničke naravi vezan uz delegirane akte i komitologiju. Tu imamo područja koja zapravo traže više aktivnosti od strane Europskog parlamenta. Otvorit će se pregovori sa komisijom i vijećem vezano uz određena pitanja i mislim da Europski parlament tome treba posvetiti dužnu pozornost. Naime, to sadrže čitav niz političkih pitanja i izuzetno je važno da se Europski parlament mobilizira uključujući i rasprave o eventualno nezahvalnim temama. Naime, postoji čitav niz postupaka, postupaka koji trenutno koegzistiraju. Jedan dio vezan je uz prethodni okvir uspostavljen e, prethodnim e, e, ugovorima koji su prethodili ugovoru iz Lisabona, a ostale procedure uvedene su nakon ugovora iz Lisabona. Time su definirani odnosi Europskog parlamenta prema drugim institucijama, ali isto tako i prema organizacijama civilnog društva. Također izuzetno je važno u obzir uzeti izvršne postupke Mislim da Europski parlament zapravo treba osvijestiti e, svoje zastupnike vezano uz sekundarne zakonodavne akte i mislim da je na svim zastupnicima u Europskom parlamentu da uzmu u obzir izazove koje pred njih postavlja zapravo cijeli ovaj dio e, podzakonskih akata, odnosno e, sekundarnih zakonskih akata. Također je važno da Europski parlament razjasni svoju odgovornost u tom području. Mislim da će E, zapravo tajništvo odbora zapravo trebati pratiti um, transverzalne veze koje postoje. Isto tako mislim da Europski parlament treba tražiti više transparentnosti i možda zapravo na neki način formiranje glavnih, e, odnosno međusobnog odnosa glavnih aktera unutar tog e, mikrosvemira, da tako kažemo, kako bi narav, demokratska narav praksi Europskog parlamenta postala jasnija. Što se tiče e, organizacijskog ustroja tu postoje tri izazova. Prvo je izazov racionalizacije, jedan od strateških poteza Europskog parlamenta. Izuzetno je važno da Europski parlament racionalizira svoje postupanje. Dakle, moramo si reći, Europski parlament si mora reći, imamo nove nadležnosti, vrlo je važno kako ćemo im pristupiti. Činjenica je zapravo da postoji čitav e, niz zakonskih akata koji trebaju biti revidirani. To nije ništa što je politički neutralno. Globalno gledano radi se jednostavno o tome da se e, predsjedništvu, konferenciji predsjednika i e, tijelima unutar Europskog parlamenta daje sve veći broj ovlasti, čime i određeni broj zastupnika također ima veće ovlasti. Primjerice, na primjer, predsjednik skupštine koji mora e, sastavljati i neka nova izvješća što prije nije bio slučaj. To znači da zapravo unutar samog Europskog parlamenta treba postići demokraciju. Vrlo je važno da se to učini, a da se istovremeno pazi da nove nadležnosti Europskog parlamenta ne naruše tu demokratičnost i ne naruši javnu sliku Europskog parlamenta. Kada govorimo o javnoj slici Europskog parlamenta, onda možemo reći da je ona trenutačno malo konfuza. S jedne strane imamo sve veću raznolikost unutar Europskog parlamenta, gdje imamo i određeni broj euroskeptičnih parlamentarnih zastupnika, a s druge strane imamo određeni broj politika koje s političkog gledišta postaju zapravo sve manje i manje koherentne. Možemo reći da zapravo imamo jedan dom koji odražava društvo u kojem živimo, koje E, na neki način odražava sve podjele koje eventualno postoje u europskom društvu s jedne strane. Međutim, s druge strane imamo jedan saziv kojim zapravo upravlja savez glavnih klubova zastupnika, to su socijalisti demokrati, EPP i e, liberali i e, koji zapravo funkcionira unutar jedne logike podrške koja se daje komisiji. Mislim da je izuzetno važno da Europski parlament više E, i ističe da više pokazuje i rasvjetljava način na koji se funkcionira unutar komisije. Vrlo je važno da se bude u potrazi za konsenzusom, ali taj konsenzus mora se temeljiti na adekvatnoj argumentaciji. Mislim da Europski parlament zapravo može ponuditi vrlo laskavu sliku o demokraciji unutar Evropske unije u društvu, a mislim da je to također nešto što ide ruku pod ruku sa e, ulogom racionalizacije. Posljednja stvar o kojoj zapravo želim govoriti jest kvaliteta studija učinka. To je nešto što postoji od 2005. godine. Ne Svi prijedlozi predmetom su studija um, učinka i zapravo odaje se dojam da se sve temelji na jednoj znanstvenoj uh, podlozi. Europski parlament ima određenu strategiju, postoji izvješće 2011. godine, strategija 2012. godine, temeljem kojeg se evaluiraju i kritiziraju rezultati studije učinka, ali istina je također da su sredstva ograničena, postoji pet agencija koje se time bave. I postavlja se pitanje što ako se e, provode studije učinka prijedloga Europskog parlamenta, treba li to činiti, treba li to nametnuti, imaju li e, zastupnici uopće pravo E, podastirati određene amandmane i prijedloge koji nužno nisu uvijek e, sastavljeni na najbolji mogući način i kako će se to odraziti na proces demokratizacije unutar Europskog parlamenta. Mislim da je e, zapravo vrlo zanimljivo za Europski parlament da također razmotre mogućnost studije ex post i mislim da je to nešto što bi u svijetlu nedavnih odnosa između Europskog parlamenta i gospodarskog i socijalnog vijeća mislim da je to nešto što je vrlo zanimljivo zanimljivo. Vrlo je važno zauzeti jedan strateški stav između institucija. To je nešto što traži određene političke odabire, ne možemo ovdje govoriti isključivo o tehničkoj strani. Također je vrlo važno da pristup racionalizaciji i strategije od strane Europskog parlamenta predstavlja nešto o čemu se treba ponovno raspravljati i mislim da postoji zaista velika marža e, za napredak e, manevarski prostor koji zapravo omogućuje borbu protiv demokratskog deficita i e, jedini put i jedino rješenje koje očito predstoje Europskom parlamentu je dodatna parlamentarizacija. Izuzetno je važno da Europski parlament iskoristi tu važnu priliku. Hvala. Hvala vam. Evo mislim da imamo oko 40 minuta za raspravu i Sada možemo početi s pitanjima, no zamolila bih kolege naravno da budu kratki. I pri postavljanju pitanja molim vas da e, kažete kome upućujete pitanje, bit će lakše. Hvala gospođo predsjedateljice. E, ću biti relativno kratak. Kao prvo, želim vam svima dobrodošlicu i hvala vam lijepa na ovoj analizi. E, moje prvo pitanje e, bih uputio gospodinu Bertončiniju. Na samom početku govorili ste o legitimitetu komisije, parlamenta i vijeća. Međutim, e, malo me iznenadilo to što niste spomenuli građane niti druge dionike. Čini mi se da legitimitet cijele Europske unije ne možemo razumjeti bez njih. E, zanimalo bi me vaše mišljenje o tome. E, drugo pitanje je pitanje koje bih želio postaviti iz znatiželje. Rekli ste da postoje problemi za neke države članice koje više nemaju dva povjerenika. Možete li to malo više elaborirati? E, bilo bi me zanimljivo koga ste pritom imali na umu. E, treće pitanje također proizlazi iz onoga o čemu ste govorili. Govorili ste o novoj instituciji špicen kandidata. Mislim da je to postupak koji predstavlja ozbiljan pomak što se tiče institucionalnog ustroja Europske unije. E, to je povezano i sa amandmanom iz članka 17. stavka 7. E, gdje se E, omogućuju veće ovlasti e, za otpuštanje komisije. E, mislim da tu zapravo dolazi do smanjenja ovlasti država članica. Zanimalo bi me kako vi to vidite. Sada bih postavio nekoliko pitanja doktoru Puteru. Što se tiče vašeg izlaganja, nisam siguran da tu postoje kvalitativne razlike u pogledu postupka integracije. Ako e, smatramo da je riječ o političkoj volji koja pokreće e, proces, onda znači da je nedostatak političke volje ukoliko se ne ostvare određeni ciljevi, recimo na području obrambene politike. E, zanima me E, da li smatrate da postoji određena kvalitativna razlika što se tiče ostvarenja konsenzusa sada i u prošlosti? E, još jedno pitanje. E, smatrate li da institucija vijeća koju ste analizirali i rekli neke zanimljive detalje, da je ona stekla određenu autonomiju što se tiče metode rada, što se tiče recimo korporativne kulture, s obzirom na to da postoje oni koji su trajno zaposleni i postoje članovi vlada koji ondje rade. E, meni se čini da su oni na neki način odbojeni od država članica i e, s tog aspekta institucionalne teorije oni moraju raditi malo drugačije. To je zapravo svijet za sebe. Zanima me koja je njihov, koji je njihov legitimitet, kako se kontrolira, kako se osigurava transparentnost i tako dalje. I na posljedku pitanje bih uputio i gospodinu Kosti. E, odnosi se na pitanje proizvoljnosti koje ste spomenuli na kraju izlaganja. E, ne bih rekao da se s vama ne slažem. Ono što bih ja rekao, a nekih deset godina sam u parlamentu, zapravo e, ona razdjelnica u ovom parlamentu nije između ljevice i desnice, postoji ta razdjelnica, međutim ona prava razdjelnica je između e, onih koji su za Europu i euroskeptika. Hvala lijepa. Rvanš Pereš. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, trima stručnjacima koji e, su namalo rasvjetlili određene izazove s kojima se suočavamo na početku mandata Europske komisije. Pitanje je za Iv Bertončinija. Rekli ste zapravo da e, se e, vrlo važno okrenuti e, određenoj ravnoteži između država članica. Više manje radi se o tome. Činjenica je da trenutačno ideja da ne postoji ništa osim nadzora, ne postoji da ništa drugo nije naša uloga, ostavlja prilično loš dojam. Meni se čini da između nadzora i dodane vrijednosti, dodane europske vrijednosti, postoji jedan prostor koji treba popuniti. Gospodine Puter, vi ste rekli da razlika između zakonodavnog i nezakonodavnog predstavlja nešto što je od ključne važnosti. A vidimo, na primjer, u području gospodarske politike ili politike tržišnog natjecanja, da se još uvijek nalazimo u određenim poteškoćama kad se definira zakonodavni okvir i da je zapravo e, vrlo teško definirati teme unutar kojih se trebaju definirati zakonski akti, na koji način tu Europski parlament može djelovati. Ja sam ranije predlagalo da e, Europski parlament bude, na primjer, suzakonodavac kada se radi o godišnjoj anketi o rastu. E, moram priznati da tu postoji određeni broj tehnika koji meni nije prihvatljiv. Europski parlament može se relativno brzo organizirati ako treba brzo djelovati i mene zanima podržavate li nas da idemo u tom smjeru. Govorili ste također o odnosima nacionalnih parlamenta i država članica te o ulozi nacionalnih parlamenta. Zanima me, smatrate li da je rješenje koje je E, pronađeno u skladu sa člankom 13. a u kontekstu fiskalnog pakta dobro ili treba težiti nekom drugom rješenju. Bili ste vrlo strogi prema trijalogu. Međutim, dvije stvari koje želim istaknuti. Prvo, pitanje vremena u zakonodavnom procesu, to zapravo nije nešto što ovisi isključivo u Europskom parlamentu, to treba jasno reći. Ako nas se stišće da stvari usvajamo u prvom čitanju, to je zato što si vijeće uzima mnogo vremena s jedne strane. S druge strane, ja nemam ništa protiv da trijalog bude transparentniji, ali sve bitke koje smo vodili tijekom godina vezano uz pitanje transparentnosti u vijeću, nešto su o čemu također treba govoriti, e, jer mi smo su zakonodavac, ne možete zapravo iskretati činjenicu da s jedne stvari postoji transparentnost u trijalogu, a s druge strane e, ne inzistiramo na transparentnosti u vijeću, e, zato što je otvoren prostor među ostalim i za određene međusobne komunikacije i eventualne male marvezacije među državama. Postoji još jedno pitanje koje bi moglo biti od kritične važnosti, e, nešto što je izmislio Barozo u prethodnom mandatu, a to je takozvani e, refit, dakle ispitivanje svrsishodnosti e, zakonodavstva to je zapravo nešto što je trebalo na neki način rastočiti tkivo su zakonodavaca. Posljednja stvar koju niti jedan od govornika nije spomenuo, a za mene od ključne važnosti s Evropskim parlamentom je što s Europskim vijećem. Sada kada postoje određene zakonodavne točke, implikacije, Ugovor iz Lisabona je otežao situaciju mislim da je ovaj dom bio slabo pripremljen za lisabonizaciju ovlasti. Tu je dakle višegodišnji financijski okvir gdje je trebalo odraditi određene stvari, neovisno o tome radilo se o brojkama ili o samom donošenju zakonskih odredbi. I na posljednjem Europskom vijeću, kada se radilo o e, klimi, Europski vijeće je i reklo da je ono i dalje vrlo angažirano. Što to znači? E, prema vašem mišljenju, što treba učiniti da bi Europski parlament zapravo zadržao jednu od glavnih uloga i da ne postane pomoćni kotač u cijeloj priči? Dakle, na koji način zauzmeti glavne smjernice i definirati jasne ciljeve unutar zakonodavnog procesa? izvalite izvolite. Dobar dan. Htio sam postaviti pitanje našim e, govornicima o dva problema koja se odnose na nedostatak zakonodavne e, inicijative u Europskom parlamentu. Neki od vas su analizirali statističke podatke u proteklih deset godina te što je komisija napravila sa zakonodavnim inicijativama parlamenta. U principu se e, pripremaju izvještaji o temama koje mi smatramo da se treba baviti. No mi zapravo nemamo takvu ovlast. Mi pripremamo izvještaje i moje je pitanje što s njima radi komisija. Te je li potrebno formalizirati našu zakonodavnu inicijativu, dati joj više snage pred komisijom. Druga stvar. Gospodin Juncker je dao obećanje o svojoj ideji kako um, dogovoriti se s parlamentom. Može li se to formalizirati na neki način? Zato što ovo nije normalni parlament. Nema političku većinu koja podržava vladu Europske unije. To formalno nije tako. U političkoj praksi možda da. No u principu imamo političke skupine koje e, podržavaju, ja bih to nazvao, europsku snagu Europske unije. Ne toliko ideološku ili političku komponentu takozvane vlade Europske unije. No u ovom domu postoji jedna europska struja koja se oblikovala u obrani napretka Europske unije i institucionalizacije Europske unije. I moje je pitanje kako bi se mogao formalizirati konsenzus između komisije i gospodina Junkera te predstavnika najvećih klubova zastupnika u parlamentu i to kako bi glavni politički ciljevi E, novog saziva se mogli ostvariti. Hvala, a sada online. Hvala lijepa, denuta e, Nažalost e, sam došao prekasno iz Berlina pa nisam imao priliku čuti izlaganje gospodina Bertončini, ali imam pitanje za gospodina Pütera. Europsko vijeće je zapravo jedno kriptično biće. E, sjećam se e, jedne odluke kada e, je dvije trećine Europskog konventa, odnosno konvencije, bilo protiv Europskog vijeća i ipak je prošla ta odluka. Mi smo slutili da će doći do problema zbog premještanja oblasti sa institucija zajednice na instituciju intergovernmentalizma. Nije prihvatljivo da čak što se tiče postotaka vijeće sebi pridržava pravo da intervenira eh, kada zakonodavac kasnije donese drugačiju odluku. I zato će se eventualno dogoditi da će se eh, pred sudom pojaviti predmet eh, u kojem e, e, ćemo tužiti vijeće zbog prekoračenja ovlasti. Da li ovlasti e, vijeća leže na slabosti određenih odredbi ugovora? Tijekom gospodarske krize nisu iskorištene sve mogućnosti iz e, ugovora. E, komisija Baroza bila je prilično pasivna. Jesmo li mi sada osuđeni na to da će Europsko vijeće imati sve veće ovlasti ili se ta metoda e, Unije može ograničiti i ojačati metoda zajednice na način da nova komisija obavlja svoj posao i koristi sve odredbe koje su predviđene ugovorom? No, Oliver Costa je rekao neke zanimljive stvari u svezi s parlamentom. Nisam e, u potpunosti razumio zašto članak 225. E, mi ne koristimo u potpunosti, znači naše neizravno pravo inicijative. To je jedan instrument koji eventualno moramo snažnije koristiti kada se radi o građanskim temama, područjima gdje mi preuzimamo inicijativu, a ne da čekamo da komisija provede sve konzultacije i rasprave i onda nama podnese prijedlog. E, jedno zapažanje koje ste iznijeli je točno. Rad ovdje u parlamentu počiva na nekoliko pleća. E, neki imaju veće opterećenje, a neki manje mi imamo i postotak e, podnošenja izvještaja. Izvjestitelji e, imaju snažnu ulogu. E, međutim, moramo razmišljati i o tome hoće li to tako postojati u nedogled. To je zapravo i pitanje nacionalne moći E, što se tiče pitanja tko će biti izvjestitelj. To nije isključivo povezano i sa radom radnih skupina. E, moramo razmisliti o ovom sustavu. Hvala. Barbara Spinelli, izvolite. Hvala vam lijepa na ovim iznimno zanimljivim izlaganjima. Govorit ću francuski zato što se prvenstveno obraćam gospodinu Bertončiniju i Olivieru Kosti. Jednim dijelom gospodinu Pjuteru. Što se tiče središnje položaja, središnjosti kao kvalitete država članica i činjenicu da se ne mogu donositi odluke mimo država članica, pitam se ne postoji li nešto fiktivno u takvoj izjavi jer u stvarnosti imamo priliku vidjeti da vijeće ministara, Europsko vijeće i općenito sektorska vijeća predstavljaju zapravo središnju poziciju nekih država članica, a guranje na marginu nekih drugih. Dakle, povratak intergovernmentalizmu je u stvarnosti povratak eh, određenoj, e, određenom sukobu e, moći unutar um, Europske unije. Ne radi se zapravo o intergovernmentalizmu, nego o upravljanju koje to zapravo nije. Što se tiče špicen kandidata i koalicijons Verhandlunga, Gospodin Bertoncini ili gospodin Uwe Puter govorili su o činjenici da ne postoji koalicijons Verhandlunga o finalitetu e, europske politike. Ono što bih željela čuti od govornika jest kako vide te koalicijske pregovore unutar određene institucija, je li to unutar vlada, je li to unutar političkih snaga koje su odnijele pobjedu na izborima i koje bi se demokratske metode unutar tih političkih snaga trebale koristiti koje zapravo nisu europske političke stranke. Vrlo je zanimljivo čuti vaše mišljenje o tim temama. A što se tiče konfuzije i koegzistiranja Europe, e, previše Europe i nedovoljno Europe, kako se iz toga možemo izvući među institucijskim sporazumima? O tome se govorilo, da se možemo izvući na taj način, ali mene zanima tko bi trebao poduzeti inicijative koje bi trebale biti poduzete? Bili to trebao velikim dijelom učiniti Europski parlament? Mislim da da, ali isto tako mislim da je važno razgovarati o trijalogu. Mislim da je to zapravo jedna bizarna riječ, zato što dijalog je dijalog koji se vodi među osobama. Mislim da etimologija dijaloga zapravo tu baš ne odgovara, jer u dijalogu e, utroje trebao bi biti četvrti akter, a to bi trebali biti građani i mislim da bi zapravo se mnogo moglo učiniti da se ojača primjena provedbe iz članka 11. i Europske građanske inicijative. I posljednja stvar vezano uz ono što je rekao gospodin Olivije Kosta. Politički dogovor koji postoji unutar Europskog parlamenta. To je nešto što zaista kraljuje, rekla bih, na plenarnim zasjedanjima. Vrlo je zanimljivo vidjeti da unutar komisije ipak postoji pluralitet glasova koji se mogu čuti, dok u plenarnom zasjedanju zaista vidimo jedan e, blok, većinski blok, koji zapravo postoji i ne, zanimljivo je vidjeti do koje mjere to odražava pluralitet ideja i stajališta koji postoji unutar Europske unije među građanima. Zanima me vaše mišljenje kako bismo mogli E, jednostavno izaći iz tog ponekad vrlo neugodnog dojama koji ostavljamo na e, plenarnoj. Sljedeće pitanje, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja bih također se željela vratiti na dva govornika koji su se bavili pitanjem nove uloge političkog odnosa i um, Europske e, komisije s jedne strane i vijeća s druge strane. Mislim da se nalazimo u situaciji koja traži ponovno definiranje uloga i odnosa. Kako vi vidite to pitanje političkog dogovora. Činjenica jest da politički dogovor ima određeni broj ograničenih političkih mjera koje se odnose na evaluaciju kandidata. Evaluacija kandidata trebala bi uzimati u obzir činjenicu da postoji politički angažman kao potpora komisiji. To je, prema mojem mišljenju, dovelo do vrlo zanimljivih rezultata, jer predsjednik komisije u svojem pismu koje sadrži glavnu misiju njegove e, komisije, a koju je poslao povjerenicima, e, podsjeća na izvor e, legitimiteta, demokratskog legitimiteta komisije koji je zapravo u Europskom parlamentu. Dakle, mislim da je važno shvatiti da svaka evolucija, svaki napredak ima svoju cijenu. I mislim da bi bilo dobro zapravo vidjeti unutar određenog vremena kako komisija koja zapravo ima političku podršku koja je određena mjeri anomalija, ali koja bi mogla zapravo vidjeti, ukazati na činjenicu da vrlo često u Europskoj uniji e, imamo jedno savezno uređenje koje predviđa određenu razinu konsenzusa i imamo vrlo velike koalicije. Međutim, i dalje se radi o političkom dogovoru koji je još uvijek predstavljao podršku komisije, ali istovremeno se odražava i na rad parlamentaraca i na ono što se događa unutar velikih klubova zastupnika. Ako se taj politički dogovor održi, onda može doći do određenih promjena u zakonodavnom radu. Jedan od vas, ja mislim, je rekao da bi se mogla konfigurirati prethodna promjena od, provjera od strane komisije uz predstavnike većine u Europskom parlamentu. To je nešto što je već učinjeno uz vijeće i Europsko vijeće na najvažnijim stvarima. Međutim, za sam Europski parlament je to manje točno. Moglo bi postati točnim E, i možda se zapravo pokazati pravi odnos snaga. Što se tiče Europskoga vijeća, u budućim razmišljanjima, prema mojem mišljenju, treba će rasvijetliti, bolje rasvijetliti njegovu ulogu. Ako je to jedno kolektivno predsjedništvo, kao što se često kaže, trebalo bi se ograničiti, dakle njegovu ulogu trebalo bi ograničiti na definiranje glavnih političkih smjernica. Međutim, ako želi preuzeti određenu zakonodavnu ulogu, onda to znači zapravo izmjene i dopune ugovora i također rasvjetljavanje načina glasovanja, jer u vijeću od jučer modaliteti glasovanja su se promijenili i osnažila se uloga većinskog glasovanja to je ipak nešto što se promijenilo sa ugovorom iz Lisabona i jasno je da ne možemo imati zakonodavno mjesto u kojem se traži glasovanje isključivo e, konsenzusom, e, dakle jednoglasno donošenje odluka, zato što je to nešto što ide suprotno odredbama ugovora. Koncept špicen kandidata zapravo je promijenio odnos između komisije i Europskog parlamenta, ima pozitivne aspekte, međutim pojavili su se i negativni aspekti, to je jasno. i mislim da je to svima jasno. Postoji određeni gubitak autonomije na razini Europskog parlamenta i to je zapravo promišljanje koje moramo odraditi. Hoće li to u konačnici biti nešto što predstavlja prednost za Europski parlament? Mislim da za politizaciju Europe, a, dakle i za jasniju političku raspravu u Europi, Odgovor na to pitanje jest pozitivan, ali pitam se neće li to ograničiti slobode Europskog parlamenta da iznosi zakonodavne prijedloge koji uključuju više manje sva stajališta. Bilo bi zanimljivo vidjeti što nam također savjetujete ako vam se čini da je ovo nešto što predstavlja preveliko ograničenje. kako zamisliti da nemamo birokratsku Europu, već političku Europu. Politička Europa mora preuzeti određene odgovornosti na razini Europskog parlamenta i na razini političkih snaga koji se moraju pobrinuti da se međusobno dogovore i u tom trenutku će se ograničiti i snaga vijeća, jer i mi imamo predstavnike političkih snaga u našim zemljama i one mogu djelovati unutar vijeća. To nije točno. Postoji i e, određeno odrađivanje e, stvari prije vijeća, a ne samo unutar vijeća. Paolo Hvala lijepa. Biću vrlo kratak. E, Vaši doprinose činili su mi se jako zanimljivima i dali ste određeni doprinos e, procesu razmišljanja unutar ovog odbora. E, međutim, e, želio bih vam skrenuti pozornost na dva glavna pitanja. Kao prvo, smatram da su ova tri izlaganja vrlo korisna u slučaju da postoji određeni administrativni pristup. Vaše tumačenje odnosa među institucijama je prilično tradicionalno, rekao bih. Primjenjujete i administrativni i politički pristup. Ja se slažem sa gospodinom Kostom kada je rekao da je vrlo korisno što u parlamentu e, postoje struje koje su za integraciju i struje koje su protiv integracije. To je zapravo pokretačka snaga u svim procesima integracije. Uvijek je glavna razlika postojala između onih koji su za integraciju i onih koji su protiv integracije, jer kada bi postojali samo oni koji su za, to zapravo ne bi bio pravi integracijski proces. Ovdje dakle imamo e, jednu e, dosta administrativnu interpretaciju, a i političko tumačenje. To je vrlo korisno. Međutim, ono što meni ovdje nedostaje je institucionalni pristup. To mi nedostaje u vašim izlaganjima. Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti koju vrstu političkog sustava mi sada imamo. Je li to predsjednički, parlamentarni ili polupredsjednički? E, mislite li da je to polupredsjednički sustav? Imamo zakonodavno tijelo u kojem imamo dva doma. Postoji dakle vijeće i parlament. Potom e, postoji i tijelo izvršne vlasti koje je dosta specifično, a to je komisija. E, međutim, e, postoji i kolegijalno tijelo šefova država i vlada, a to je Europsko vijeće, koje zapravo E, ima određene specifične ovlasti koje su političke e, prirode i tu onda imamo sustav u kojem postoje određene sličnosti sa ustavom Francuske iz 58. ne što se tiče samog teksta, nego što se tiče prakse de Gola i Mitterana. E, to bi bila dva najbolja primjera koja to oslikavaju. Postoji nešto što bi nam moglo pomoći da tumačimo reforme i kretanja, kao i postupaka e, koje bismo trebali pokrenuti, a to je sveobuhvatni pristup, e, ustavni pristup. Vrlo je uobičajeno slušati izlaganja stručnjaka koji iznose vrlo e, složena izlaganja o složenim odnosima među institucijama, međutim e, ne iznose jedan model koji bi nam dao jednu globalnu perspektivu. To je ono što mi je ovdje nedostajalo. Koja je to vrsta modela koju mi imamo? Primjerice, mogli bismo imati jednu drugačiju perspektivu. Međutim, postoje doista velike sličnosti između Europske unije i e, britanske političke povijesti. Ondje postoje institucije koje su imale e, političku ulogu i e, bez utjecaja države. Ako pogledate povijest 19. stoljeća u Velikoj Britaniji, imate parlament, imate sudove, ali nemate državu budući da nedostaju apsolutistički temelji države e, kakvi su postojali recimo u Francuskoj ili u kontinentalnim državama. Htio sam reći demokracijama, ali to nisu bile demokracije u to vrijeme. Dakle, ono što ovdje imamo su institucije među kojima postoji određena napetost i određeni odnosi, međutim one ne počivaju na državi. Riječ je o određenoj pretenziji institucija. To je dakle pristup koji bi bio doista ustavni pristup. I to bi nam pomoglo da integriramo ove doista relevantne primjedbe i izlaganja koje ste imali. Ovo je samo jedna manja napomena. Ja ću vjerojatno morati otići za sat vremena, nisam siguran, ne hoću li imati priliku čuti vaše odgovore, ovo je samo provokacija. Mislim da ćeš e, imati priliku čuti odgovore, hvala lijepa. Ja bih imala jedno kratko pitanje. E, svi mi u ovom domu svjesni smo svoje odgovornosti za demokraciju, za poticanje i izgradnju europske demokracije. Međutim, trebamo li kao Europski parlament biti i učinkoviti? To je pitanje koje upućujem gospodinu Kosti. Što bi bio učinkovit parlament? Ne odnosi se na Europsko vijeće. Svi mi znamo da postoje sjajne tradicije gdje se koriste e, stručne službe šerpe i, e, i osim toga postoji i opće vijeće koje je aktivno e, Smatrate li e, da postoji mogućnost da bi opće vijeće moglo ponovno imati jednu istaknutu transparentnu ulogu i možda bi bilo e, to nešto što bi otvorilo mogućnost za bolju suradnju sa parlamentom? To bi bilo sve u ovom trenutku. E, tolika su vremenska ograničenja na drugim sastancima kada moramo govoriti samo minutu ili minutu i pol i e, zato nam je drago kada imamo priliku govoriti malo duže. E, sada bih molila vaše odgovore. Možete slobodno krenuti. Tko želi prvi, izvolite. Hvala. Ja ću rado početi. Postavljen je čitav niz pitanja na koje je teško odgovoriti u ovako kratkom roku, ali nastojat ću biti brz i jasan. Dozvolite da krenem s jednim e, citatom e, kao odgovor na pitanje Barbare Spinelli. Kad pogledamo političke sustave i ustavne sustave Europske unije, kada želimo primijeniti više demokracije, onda treba stvari sagledati sa gledišta demosa, građanina, ali isto tako i s razine Kratosa, s gledišta Kratosa, jer je demokracija upravo to, demos Kratos. Nekoliko riječi o ovom prvom pitanju, pitanju stajališta demosa. Kako sagledati stvari sa gledišta građana gdje treba e, stvari učiniti jednostavnijima, vidljivijima i e, razumljivijima? To je nešto što je s gledišta Demosa dosta komplicirano, s gledišta Kratosa možda manje, ali iz gledišta Demosa ostaje komplicirano, zato što, barem u Francuskoj, sve je zapravo pripremljeno za tako da jedna osoba, jedna politička stranka, jedna institucija ne može vladati sama. To je učinjeno namjerno, ali po naravi je složeno. U Francuskoj postoji dakle čitav niz dogovaranja i usklađivanja kako bi se izbjeglo da jedna osoba vlada situacijom. Što se dakle može učiniti da bi stvari bile jasnije? Postoji postupak špicen kandidata o kojem se govorilo u nekoliko navrata. Drugim riječima nastojimo na neki način eh, dati lice podjelama u vrijeme europskih izbora uvijek postoje određena razdjelnica između političkih snaga i ovoga puta uz postupak špicen kandidata dano je na primjer lice EPP-u. To je ipak možda i nije polučilo e, sjajne rezultate, ali savršen rezultate, bi pokušaj da se stvari učine vidljivijima. Ta osoba, dakle osoba koja je dezignirana kao budući predsjednik komisije može imenovati svoje povjerenike. Dakle, ne može ne bi trebao samo moći um, otkazati povjereniku koji više ne uzima njegovo povjerenje, već isto tako ga imenovati. E, to je kontekst u kojem sam citirao članak 17. I na neki način e, to je situacija koja predstavlja jamstvo da će postojati e, takva mogućnost. Kada bi e, gospodin Juncker imao mogućnost imenovanja svojih povjerenika, e, on bi to naravno činio u dogovoru sa državama članicama, s gospođom Merkel kada se radi o Njemačkoj ili sa gospodinom Olonom za Francusku ili s gospodinom Samarasom za njegovu zemlju. Drugim riječima, on bi zapravo sastavljao ekipu koja proizlazi iz glasovanja na izborima a, i to bi se u određenoj mjeri činilo i na nacionalnoj razini. Činjenica da postoji povjerenik e, po svakoj državi članici jest nešto što predstavlja problem u određenim državama članicama. Na primjer, to je nešto što predstavlja problem i u zemlji iz koje ja dolazim. E, primjerice, gdje imate jednog povjerenika iz Francuske, a tri povjerenika iz baltičkih zemalja, to predstavlja određenu neravnotežu. Ne kažem da se ja s time slažem, jednostavno prenosim opće viđenje. Predsjednik Europske komisije treba imati mogućnost sastavljanja svojeg tima na možda tečniji način nego što je to slučaj danas. Također, Postoje političke snage, dvostruki legitimitet država članica, političkih stranaka pred građanima. Glasuje se. Tko se treba sastati da bi se definirao politički program? Naravno, klubovi zastupnika Europskog parlamenta, e, predsjednik Europskoga vijeća, e, u Njemačkoj, na primjer, nakon izbora postoji čitav postupak kojim se obavlja e, razrada programa. I za to je zapravo potrebno vremena. E, postoji određeni rok koji protiče od europskih izbora pa do formiranja komisije i to je prostor koji otvara mogućnost za trijalog. Građani bi željeli znati da ta i ta politička stranka predstavlja određena europska pitanja, što zastupa Europsko vijeće, kakvo stajalište koje institucije i slično. Mislim da je gospodin Kosta dobro naglasio da postoji potreba za isticanjem što se događa u Europskom parlamentu u odborima, jer činjenica je da u logiku, logici e, vođenja pregovora se pojavljuju određeni, određena lica i da je kasnije nužno pregovarati kako bi se postigle određene odluke. E, kratko o Kratosu, o ovlastima. To je nešto što se često zaboravlja. Kažem, Brisel je Washington. Mislim da je normalno da svi evropljani žele da Brisel više postupa i djeluje u njihovom interesu. E, ne kažem da Washington nužno uvijek postupa više u interesu svojih građana, ali ovo je svakako ono što bi evropljani željeli. I zbog toga čovjek treba težiti tome da se bude precizan o načinu na koji će se to činiti. Na primjer, ako se radi o ekonomskoj monetarnoj uniji, tu se nalazimo pred divovskim izazovom. Imamo zakonodavstvo koje je obilježila trojka, trojka institucionalni e, skup, dakle e, Europa, e, Međunarodni monetarni fond u određenom trenutku bilo je jasno da je potrebna pomoć. Dakle, logika odnosa koja postoji između e, trojke e, i partnera i država članica jest nešto što je obilježeno nužnošću. Radi se o privremenoj situaciji, ali trojka je zapravo prvenstveno odnos između između Europe i Međunarodnog monetarnog fonda. I tu postoji jedna nova Europa, Europa koja je Europa e, odnosa između Europe i Ujedinjenih naroda. Drugim riječima, e, odraza onoga što predstavljaju Ujedinjeni narodi, a to je sigurnost. Postoje određene granice, suverenitet i kada se prijeđe granica, e, onda se e, ulazi u ono što predstava pakt o stabilnosti. Postoje određene granice, međutim unutar granica države zadržavaju svoj suverenitet. Postoji obveza postizanja rezultata, ali ne postoji obveza sredstava, instrumenta, načina na koji se ti rezultati postižu. I treća Europa je Europa OECD-a, drugim riječima Europa koja daje preporuke vrlo često možemo vidjeti da postoji određena konvergencija, zbližavanje između preporuka koje daje OECD i preporuka koje se daju unutar e, tijela Europske unije. To sve treba apsolutno razjasniti sa gledišta stvarnih ovlasti, s gledišta Kratosa. I treća Europa jest Europa, Europa Svjetske banke, drugim riječima Europa koja plaća. Europa koja treba dati i financijski, ne samo politički poticaj, to je ugovorni odnos koji pomaže provođenju strukturnih reformi. To je vrlo važno sa gledišta općenito cijele Europske unije, ali isto sa gledišta Europske komisije. Međutim, vrlo je važno da se samira i šteta do koje je došlo. jer e, ekonomske monetarna unija samo je jedan dio onoga čime se Europa bavi. Vrlo je važno da se ostane lucidan prilikom definiranja stvarnih ovlasti. Postoji načelo subsidijarnosti o kojem govore ugovori, to je izuzetno važno u određenim sektorima, Primjerice, poljoprivrednici, ribari znaju da se njihovim životima upravlja s ovoga mjesta. Međutim, drugi evropljani smatraju i u tom imaju pravo da zapravo o nekim stvarima treba donositi odluku ne ovdje, nego na nacionalnoj razini. Vrlo je važno podsjetiti na te stvari, posebice u vrijeme kada stvari ne idu tako dobro, jer kad se stvari ne funkcioniraju tako dobro, svi su skloni reći to je um, greška Brisela. Međutim, osim političkog izazova postoji analitički izazov zato što iako Europska unija ima određene stvari u svojoj nadležnosti, nema sve u svojoj nadležnosti. Pogledajmo na primjer fitosanitarna pitanja. E, neke stvari koje zapravo e, prolaze na nacionalnoj razini, ne prolaze možda na razini Europske unije. Određene stvari rješavaju se unutar komitološkog procesa. Europski parlamentarci ne bi se trebali brinuti o stvarima o kojima bi se trebali brinuti nacionalni parlamenti, oni to ne čine. S jedne strane postoje opće smjernice, a s druge strane čak i ako postoje politički izazovi, treba se e, riješiti određena pitanja u intraparlamentarnom okviru. Hvala. Izvolite. Hvala. E, ja sam govorio prvi i zapravo mislim e, da postoji međusobna povezanost e, među brojnim pitanjima. E, pitanje konsenzusa, gospodin Šoflin je o tome govorio. Mislim da je to kontinuirani izazov za europske integracije od samog početka. To možemo vidjeti ovdje i u novim područjima europskog djelovanja. Svakodnevno postoje izazovi što se tiče donošenja politika, budući da je postupak manje formalan i tu možemo vidjeti da se konsenzus e, ostvaruje u određenim e, trenucima, određenim e, situacijama. Međutim, ako pogledamo ekonomsko upravljanje, recimo u vanjskim poslovima, to je još istaknutije što se tiče donošenja odluka konsenzusom, to je kontinuirano izazov. Ako govorimo o autonomiji Europskog vijeća kao tijela ili kao institucije, E, tu se naravno može proučavati i uloga tajništva vijeća. E, što se tiče neovisne agende, agende koja je odvojena od e, pojedinih država, mislim da tu ne postoje velike naznake, ali svakako postoji sve veća administrativna mašinerija koja se razvija oko ovih institucija. Ono što možemo vidjeti su i određeni obrazci što se tiče radnih skupina gdje postoje radne skupine na visokoj razini, a zapravo se sastoje od dužnosnika država članica. E, to je zapravo e, nešto što pokazuje kako se širi administrativna infrastruktura, ali na vrlo neobičan način. Osim toga, e, dolazi do određenog sukoba dvaju modela. S jedne strane vijeće i Europsko vijeće. Bilo je riječi i o modifikacije pravila od strane e, vijeća a s druge strane postoji e, koncepcija parlamentarne politike koja e, je organizirana oko postupka donošenja odluka E, ne bih želio predviđati kako će se stvari razvijati. Ja u svakom slučaju očekujem da će parlament inzistirati na svojim ovlastima i na činjenici da želi imati sličnu ulogu u novom području djelovanja Europske unije, budući da je nadležan za osnovne domene u području suodlučivanja. E, prirodno je da parlament to učini. E, međutim, sadašnji okvir odražava činjenicu da je došlo do decentralizacije određenih e, djelatnosti, a posebno kada se radi o donošenju odluka na nacionalnoj razini. E, mogućnost djelovanja za Europsku uniju u određenim područjima je ograničena. Postoji, ali je ograničena. E, tu možemo govoriti o ustavnoj dimenziji, ali zapravo se radi o ustavnoj dimenziji koja se neprestano mijenja. E, Lisabonskim ugovorom poduzeti su pokušaji da se to definira, međutim to nije u potpunosti formalizirano nacionalne vlade imaju ključnu ulogu, recimo što se tiče ekonomskog upravljanja ili dodavanja vjerodostojnosti zajedničkoj eh, vanjskoj i sigurnosnoj politici. Ako pogledamo Barozovu komisiju i ako pogledamo novu komisiju, iako su ovo puka nagađanja, ono što smo imali priliku vidjeti nakon eh, Lisabona i nakon konvencije nije bilo pokazatelj slabosti komisije. Zapravo, E, se radilo o tome da je komisija sudjelovala u novoj institucionalnoj dimenziji i imala određenu ulogu tijekom krize, ali nije imala političku ulogu i nije vidjela mogućnosti e, da to iskoristi. Iznenadilo bi me kada bi e, novi predsjednik komisije, koji je vjerojatno dužnosnik ovdje najduže i bio je dugo vremena predsjednik Eurogrupe, iznenadilo bi me ako bi promijenio pristup dramatično. On je sigurno svjestan E, toga što je potrebno učiniti kako bi ostvario sudjelovanje država članica. E, važna je uloga parlamenta, bit će zanimljivo vidjeti kako će funkcionirati i kako će se razvijati odnosi između Europskog parlamenta i komisije. E, jedno tehničko pitanje koje se odnosi na šerpe. To je odraz personalizacije sporazuma E, mislim da ne postoji vjerojatnost da će vijeće za opće poslove e, preuzeti određene zadatke, možda će ih vi prisiliti na to, međutim onda će to prijeći u neformalnu domenu jer postoji određeni pritisak što se tiče nužnosti država članica da pronađu određeni forum za razmjenu mišljenja. Ali ako pogledamo druge e, federalne sustave, to nije neuobičajeno. Pogledajte kanadski model. E, postoje formalne e, ovlasti za parlamenta, zapravo dolazi do deformalizacije politike na određenim razinama. Ja vam ne mogu ponuditi nikakvo rješenje što se tiče ovog e, ustavnog pitanja. To jest ustavno pitanje, međutim e, postoje neke stvari o kojima se odlučuje u praksi, a ne e, putem formalnih izmjena ugovora. Čitav niz zanimljivih pitanja. Nastojat se brzo osvrnuti na njih. Postoji određena razdjelnica naravno u Europskom parlamentu, dakle između onih koji su e, euroskeptici i ostatka parlamenta vezano uz naravno određena ekonomska i gospodarska pitanja i s druge strane također razdjelnica koja se vidi u razlici između pristupanja osnovnim e, svjetonazorskim pitanjima. E, to je zapravo nešto što možda ponekad ima i negativnog utjecaja na negativnu sliku o Europskom parlamentu. Ono što je rekla gospođa Pervanš... Činjenica da funkcioniranje Europske unije nije uvijek blokirano, a tema transparentnosti zapravo je možda nešto što se više tiče samog pitanja vijeća, a manje Europskog parlamenta. To je sustav koji možda nije u potpunosti zadovoljavajuć sa demokratskog stajališta. Mi tim, mislim da zapravo Europski parlament mora obavljati na neki način stratešku trijažu između tekstova od kojih e, neki zaslužuju punu pažnju Europskog parlamenta e, i raspravu u plenarnoj zasjedanju, a drugi ne. Ja mislim da su da je institucionalni razvoj u proteklih nekoliko godina nešto što je možda sve iznenadilo. Europski parlament nalazi se u novoj institucijskoj konfiguraciji. Europski parlament se zbog toga ponekad i malo ljutio. Možda smo zaboravili da je tisuća eh, u 1980. godina Europski parlament dobio zakonodavne ovlasti u smislu proračuna, u smislu mogućnosti odbijanja određenih zakonskih akata. Recimo da je Europski parlament odbijao određene akte samo zato što je želio reviziju postupka iz ugovora iz e, e, Amsterdama e, i mislim da parlament danas ima veliku mogućnost veta. Što se tiče članka 25. mislim da Europski parlament može iskoristiti svoje pravo inicijative i ponovno se radi o odnosu moći. Jedan od instrumenta, ponavljam, je opet plenana rasprava ako se radi o zaista važnom tekstu ili eventualni njezin izostanak ako tome nije tako. Mislim da je važno da Europski parlament iskoristi, na primjer, kontakte sa Europskim vijećem, bilateralne kontakte sa predsjednikom komisije, kako bi se usredotočio na one inicijative koje se smatraju važnima. Mislim da se svakako ne smije e, neprestano naći u situaciji da je preplavljen europskim građanskom inicijativom. Što se tiče pitanja koalicije, tu se ponavlja jedno zanimljivo pitanje. EPP i socijalisti demokrati imaju naviku raditi unutar Europskog parlamenta na političkoj i tehničkoj razini, međutim, ulaze i u jednu novu fazu u odnosima s komisijom. Spomenuto je nešto što je vrlo važno. Imamo dogovor između EPP-a e i socijalista i demokrata e, na razini Europskog parlamenta, isključivo među ostalim i zato što je e, Martin Schulz izabran kao predsjednik Europskog parlamenta. Europski parlament vratio se na jednu tradiciju, tradiciju alternacije, a to je da se zapravo nikada ista osoba do sada nije birala E, dva puta na mjesto predsjednika. Važno je da Europski parlament zapravo zadrži duh koji postoji. Ako to ne funkcionira, Europski parlament e, se ima pravo usprotiviti. Europski parlament zapravo ima veću mogućnost djelovanja, veću mogućnost nadzora nad Europskim vijećem i Europskom komisijom da igra svoju ulogu na političkoj sceni na razini Europske unije. Na primjer, 95. su poslovni sukobi vezano uz e, Falkenštansku direktivu, e, nuklearne e, ispitivanja i sl. Što se tiče ustavnog pristupa, mislim da je važno imati na umu ovo što se dogodilo sa gospodinom Junkerom, E, također vrlo je važno uzeti u obzir e, reperkusije krize iz 2009. godine. Međutim, mislim da će reforme koje su isključivo institucionalne naravi biti osuđene na propast jer ljudi neće razumjeti zašto se provode. Ako je došlo do finaliziranja i formiranja jedinstvenog tržišta, onda je to bilo zbog toga što su postojali i politički i pragmatični razlozi. Izuzetno je važno da institucionalne reforme imaju politički sadržaj i vrlo je važno da se one ne provode zato da bi se udovoljilo europskim parlamentarcima, već da bi se dao legitimitet novom interinstitucijskom ustroju. A na kraju ovo vaše pitanje, gospođo predsjednice, trebamo li biti učinkoviti? Pitanje učinkovitosti Europskog parlamenta nije nešto što treba ocjenjivati u kontekstu rutine. Ne smijemo se zapravo zadržati u ovom tragu koji je sa sobom ostavilo 18 prethodnih zakonodavnih revizija. Mislim da su europski parlamentarci bili zaista ljubazni i prema Europskom vijeću i prema Europskoj komisiji u interesu dobrog funkcioniranja Europske unije i možda je došlo vrijeme da se iskoriste i neke druge strategije. Hvala lijepa. Ovo je jako puno inspiracije za naš rad i hvala vam na, hvala svim stručnjacima na prezentacijama i na odgovorima. Naravno, ukoliko želite, možete ostati na sljedećem panelu. Prelazimo sada na sljedeću prezentaciju o diferencijaciji upravljanja u Europskoj uniji, izazovima demokratske legitimnosti. S nama je gospodin Wolfgang Vesel sa sveučilišta u Kölnu. Izvolite. Ah, sorry. predsjednice, današnji svijet je težak i kompliciran. Ja bih otišao eto korak dalje samo da vam to opišem. Ovu, ovaj je slajd pripremio jedan od mojih uh, studenata, doktoranata. Trebalo mu, ja mislim, godinu dana da ovo složi. I mislim da bi i nama trebalo mnogo vremena da ovo shvatimo. E, ja bih htio analizirati kakva je sadašnja situacija, kakva su kretanja, daću e, svoju procjenu i pokušati dati nekoliko savjeta. U savjetima, dakle, mi akademici inače uvijek dajemo jako dobre savjete, no mi kao akademici također smatram da moramo biti skromni zato što imamo i neka ograničenja. No u ovom području smatram da ima jako puno otvorenih pitanja u kojima vam ipak, unatoč skromnosti, mogu dati dobre savjete. Stoga krenimo s analizom. Vidimo dakle sve veću složenost e, diferencijacije na više razina i na više brzina. Ako pogledate ovaj slajd vidjet ćete koje zemlje sudjeluju u kojim u kojim e, oblicima suradnje da smo pokušali napraviti prikaz e, i postupaka ovo bi bilo još složenije zato što e, dakle svaka skupina ima različite dakle zakonodavnu osnovu različite postupke i tako dalje Ovaj prikaz je rad e, drugih kolega, kolega. dakle oni su tu analizirali e, procese i vidite da e, je diferencijacija znatno porasla kroz godine. Moje pitanje je zašto je to tako? Zemlje članice nisu pronašle dovoljno mogućnosti da iskoriste postojeći institucionalni ustroj. To je, ja mislim, početna točka. Možda je to zbog toga što postoje pravne i, pravna i ustavna ograničenja ili politički zastoji. Bilo je nekoliko situacija u kojima su određeni e, procesi blokirani. E, oblik koji je naveden u Amsterdamskom e, ugovoru, dakle pojačane suradnje, to je zapravo oblik za fleksibilnost. Zato što pravne e, pravne mogućnosti su ograničene, a političke obveze su velike. I o tome se jako puno rasprava, raspravlja i čut ćemo o posljedicama toga. Dakle, pojačana suradnja do sada očito nije ponudila dovoljne mogućnosti za neke zemlje. A sada dolazim do e, procjene. Jedan dio se odnosi na analizu. Recimo, jučer e, su u Kolnu bili veliki e, štrajkovi i jako sam puno vremena proveo na željezničkoj stanici. Pa mislim da sam se tamo malo prehladio. Analiza i procjena. U Dakle, u principu integracija funkcionirala samo ako postoje kompromis između Francuske i Njemačke. I to je dakle ključno pitanje do koje se mjere te dvije zemlje mogu uh, složiti i naravno uh, dobiti podršku drugih zemalja. No mislim da je to jako bitno i za budućnost i za sljedećih nekoliko godina. Dakle, važna je suradnja te dvije zemlje. Europski parlament je prošlog prosinca dao izjavu i zapravo formulirao doktrinu, ako to mogu tako reći, za diferencijaciju i smatram da to nije negativno. To je čitav niz vrlo jasnih izjava u kojima stoji da je sudjelovanje parlamenta ide prema dakle, povećanju legitimnosti i da nema pitanja između diferencijacije zastupnika u Europskom parlamentu. Mislim da je ta doktrina u dokumentu iz prosinca prošle godine vrlo dobro objašnjena. Naravno, postoje alternativni pogledi na ovo. Dakle, e, sjećate se izrake iz američke revolucije, dakle nema poreza bez predstavništva. A sada bismo mogli tu izreku okrenuti. Europski parlament biraju europski građani. I sada građani koji te mjere ne dotiču, da li bi onda njihovi parlamentarci trebali imati, uh, da li bi se njihovo mišljenje trebalo uzimati u obzir? Mislim da je to važno pitanje u javnim raspravama u brojnim zemljama, počevši od Grče, Grčke, Dakle, Grčkoj su nametnute mjere, a za to su glasila i zemlje koje ne sudjeluju u tome, a isto vjeri i za kreditore, recimo Njemci ili Britanci, e, glasuju o nečemu što utječe na poljske glasače. I za parlament nije bitno tko ima pravo u raspravi, već kakva će biti reakcija javnosti to naravno podiže jako puno pitanja o odnosima sa nacionalnim parlamentima. Tu se također govori o problemu legitimiteta jer važno je da zastupnici Europskog parlamenta surađuju sa nacionalnim parlamentima. Zatim možemo govoriti i o diferencijacijama u određenim unutarnjim postupcima, na primjer možemo imati posebne odbore ili pododbore u kojima sjede samo e, zastupnici iz određenih zemalja članica. izvana to izgleda kozmetičko jer ono što je bitno je zapravo tko donosi konačnu odluku. Kako parlament funkcionira unutra, to je možda interesantno nekome, ali smatram da javnost nije baš pretjerano zainteresirana za to. Zato moj savjet je da se pogledaju diferencirane, e, različite diferencirane strategije koje će se koristiti u sljedećih nekoliko godina zato što postojat će, javit će se jako puno izazova. Prvo će biti dakle održavanje e, proračuna, zatim eurozone. Znamo da je parlament e, dobio više ovlasti u postupku donošenja odluka tako da pretpostavljam da će tu, biti tu doći do promjena. Zatim sljedeći izazov će biti Ujedinjena kraljevina. I smatram da bi Europski parlament trebao biti spreman za to. Pratite raspravu i pripremite se za buduće promjene, uključujući i ustavne promjene o tome ćete razgovarati danas popodne hoće li doći do e, izmjena ugovora. No, ako do toga ne dođe, svejedno treba razmišljati na koji način e, će Europski parlament sudjelovati u tome i promovirati različite e, oblike pridruživanja, diferenciranja i pridruženog članstva. To, to se vjerojatno neće dogoditi za godinu dvije, ali smatram da je jako dobro već sada početi razmišljati o tome i pripremati teren za to. Zatim smatram da biste trebali razmišljati o oblicima unutarnje diferencijacije. To možda nije važno e, za javnost, ali smatram da treba o tom razgovarati. Zatim suradnja sa nacionalnim parlamentima. od, sa nacionalnim parlamentima se surađivalo sa, dakle, prema članku 13 e, pakta o stabilnosti, e, e, fiskalnog pakta, pardon. prilikom razvoja postupaka i tu ima problema. Ako pogledate protokol o kozaku Lisabonskog ugovora, nacionalni parlamenti su izjavili da grupa predstavnika parlamenta ne može donositi obvezujuće odluke. To znači da ti odbori imaju zapravo vrlo ograničen učinak na donošenje odluka. No, na tome morate raditi, kao što sam već rekao. I ne smijete zanemariti određenim područjima diferencirane integracije. Budite spremni na sve Danas možemo već analizirati što se dogodilo prije pet godina. Nitko nije mogao misliti da će se, da će se dogoditi fiskalni ugovor. To je, to je nekada bilo nezamislivo. Ovo je možda nejasna preporuka, no u ovom području diferencijacije smatram da moramo biti spremni i na neočiko, neočikavane događaje. Hvala vam. Mislim da ste na popis naših pitanja dodali, e, dodali još e, dodatna pitanja, a sada bih pozvala gospođu Moniku Klajs iz sveučilišta u Maastrichtu da nam održi svoju prezentaciju. Thank you, Madam um, Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Meni mene zamolili da unesem još dodatni sloj e, složenosti u cijelu ovu sliku E, što se tiče e, ustavne e, strukture Europske unije i to da govorim o nacionalnim ustavnim porecima. Prvo ću pokušati definirati koji su to glavni trendovi, odnosno kretanja u razvoju, zatim ću govoriti o izazovima koji su s njima povezani, a nakon toga ću pokušati iznijeti neke prijedloge za rješavanje ovih izazova. Nacionalni ustavi i nacionalni ustavni poreci su doista ključni element u široj infrastrukturi europskih institucija. Ako govorimo o europskim institucijama, onda e, moramo ih e, smatrati onim elementima koji kombiniraju e, nacionalne, europske i međunarodne elemente. Budući da je tome tako i budući da nacionalni i europski elementi ovog složenog ustava predstavljaju nešto što je tjesno povezano ustavne promjene i e, kretanja u Europskoj uniji odvijaju se na različitim razinama u isto vrijeme u različitim e, segmentima a međusobno su ovisni e, nacionalni ustavi na neki način su kotačići u E, mašineriji Europske unije i nikako se ne smiju zanemariti. E, nacionalni ustavi jako su važni za funkcioniranje Europske unije. Međutim, istodobno nacionalni ustavi više nisu u potpunosti autonomni u smislu da države članice više nisu u potpunosti slobodne donositi e, bilo kakav ustav ili ustavne odredbe, e, čak i ako nacionalni ustav predstavlja izraz suverene volje naroda. Ipak postoje određeni uvjeti koje članstvo u Europskoj uniji nosi, uvjeti u smislu ustavnog poretka s kojim e, države članice moraju biti u skladu, a što se tiče osnovnih ustavnih vrijednosti. E, govoreći o odnosu između nacionalnih ustavnih poretka i europskih integracija i tu postoje dva aspekta. E, prva strana medalje je sljedeća. Nacionalni uvjeti nameću određene, nacionalni ustavi nameću određene uvjete na integracije, međutim druga strana medalje odnosi se na članstvo u Europskoj uniji koje e, nameće određene uvjete na nacionalne ustave. U ova područja vidjet ćemo da postoji cijeli niz izazova koje je potrebno riješiti. Prvo ćemo pogledati ovaj prvi aspekt. E, nacionalni ustavi i uvjeti koje oni nameću europskim integracijama. Koja je uloga nacionalnih ustava i nacionalnih ustavnih poredaka u europskim integracijama? Kao prvo oni omogućuju i usmjeravaju europske integracije. Dakle, omogućuju državama da sudjeluju u europskim integracijama. Međutim, s druge strane, oni nameću određene uvjete i ograničenja što se tiče članstva u europskim integracijama. U nekim zemljama čak se smatraju barikadama koje sprečavaju europske integracije. E, ponekad E, se određeni elementi tumače kao čuvari e, Ustava. Koji su, dakle, uvjeti koji se nameću i proizlaze iz Ustava? Ovi ustavi i ograničenja nisu uvijek detaljno navedeni u ustavu. Morate često e, proučiti tumačenje ustava, sudsku praksu i tako dalje. E, postoji ovdje jedna razlika između redovnog funkcioniranja Europske unije, načina na koji funkcionira svakodnevno i e, načina na koji se postupno provode integracije, a kao drugo postoje veći e, konstitucionalni elementi u smislu izmjena ustava i tu su jako važni nacionalni ustavi. Ako pogledamo prvi skup e, izmjena, odnosno razvoja na razini Europske unije, svakodnevno funkcioniranje Europske unije, tu nacionalni ustavi e, dovode do tri vrste uvjeta. Mogu se grupirati po tri različita naslova i e, to su glavni kameni smutnje. E, kao prvo radi se o zaštiti temeljnih prava. To je ona stara priča za koju svi znate E, danas se o tome uglavnom govori o vrsti predmeta za longe. E, tada je Savezni njemački ustavni sud odredio određena ograničenja što se tiče europskog ustavnog prava, a u smislu zaštite temeljnih prava. Oni su dakle rekli da se europski propisi neće primjenjivati ukoliko nisu u skladu sa temeljnim odredbama iz e, povelje o temeljnim pravima kada se radi o zaštiti temeljnih prava. E, ostvaren je određeni sporazum, odnosno nagodba. Međutim, e, na klimavim nogama ti uvjeti zapravo nikada formalno nisu ukinuti, ali paradoksalno je to što postoje određene e, promjene Briga za nacionalne subjekte više se ne sastoji u tome da ne postoji dovoljna razina zaštite temeljnih prava na europskoj razini. E, problem je u tome što se radi o drugoj vrsti zaštite. Postoji razlika što se tiče standarda, što se tiče ravnoteže i tu još uvijek postoje određeni e, potencijali za konflikte. E, s godinama se to može pogoršati, a s obzirom na to da postoje određena područja u europskim integracijama gdje e, je pitanje temeljnih prava jako važno i to je povezano i sa legitimetom mašinerije iz Strasbura, a to može odražavati i politiku o temeljnim pravima Europske unije, a tu moramo uzeti u obzir i sudsku praksu e, Europskog suda. Postoje nacionalni ustavni sudovi koji tvrde da oni jednostrano mogu kontrolirati i odrediti da li je određeni akt Unije unutar granica koje su definirane što se tiče nadležnosti Europske unije. E, s obzirom na to da je potrebno poštivati granice, to je valjana briga, međutim onda se e, događa da ti sudovi e, jednostrano donose odluku za pojedinu zemlju. To je međutim samo formalno prezentiranje činjenica, neformalno to ima utjecaja i na cijelu Europsku uniju. E, postojao je samo jedan slučaj suda u jednom češkom predmetu o slovačkim mirovinama koji je proglasio da su europske odredbe nevaljane. Međutim, to je jedan mali primjer. E, ono što predstavlja veću prijetnju su prethodna pitanja o kojima se rješava trenutno pred Europskim sudom. Osim toga, e, nacionalni ustavni sudovi e, tvrde da je njihov zadatak štititi nacionalni ustavni identitet. Što je to zapravo? Koncept i tumačenje razlikuju se od države do države. Međutim, ono što je bitno je to da Ustavni sud može donositi odluke o mjerama Europske unije koje predstavljaju povredu nacionalnog identiteta dotične države članice i stoga se ne mogu primjenjivati. To su dakle izazovi što se tiče svakodnevnog funkcioniranja Europske unije. E, što se tiče izmjena ugovora, tu postoje ograničenja i uvjeti koji proizlaze iz nacionalnih ustava i oni su daleko rigorozniji. U ovom području kada govorimo o izmjenama ugovora, ako pogledamo sudsku praksu i rasprave drugih institucionalnih subjekata, onda možemo vidjeti da se ponekad čini da je e, dosegnuta ta granica, iako se ponekad činilo nemogućime. U nekim zemljama e, samo opseg ovlasti je problematičan budući da se smatra da ugražava nacionalni suverenitet ili nacionalnu demokraciju. U drugim zemljama upućuje se na temeljne vrijednosti Ustava. Europske integracije ne smiju imati utjecaja na demokraciju, vladavinu prava, temeljna prava i temeljne vrijednosti Ustava. E, Mogli bi se reći da to nije problem, budući da člankom drugim Europska unija prepoznaje i priznaje te iste vrijednosti. E, međutim, e, nacionalni subjekti ne stavljaju naglasak na same te vrijednosti, nego na nacionalno tumačenje i nacionalnu verziju tih vrijednosti i onda osim toga postoje proceduralna pravila dvotrećinska većina i tako dalje koji su ovdje relevantni. Potpuno je jasno koji su izazovi prisutni što se toga tiče. Ako sada pogledamo drugu stranu priče i uvjete koje članstvo u Europskoj uniji nameće nacionalnim ustavima, možemo vidjeti da ti ustavi što se tiče poštivanja ustavnih vrijednosti koje su povezane sa članstvom oni su objašnjeni i prezentirani ugovorima i utvrđeni člankom drugim ugovora o Europskoj uniji. U trenutku pristupanja Europska unija je daleko stroža što se tiče E, uvjeta i kopenhaških kriterija koje države moraju ispuniti međutim kada postanu članice stvari nisu više tako jasno definirane e, izazov je povezan sa praćenjem i provedbom e, poštivanja temeljnih vrijednosti tu postoji cijeli niz problema prvi problem koji ja vidim je taj što konkretne obveze e, koje se nameću državama članicama nisu jasno definirane. Nije potpuno jasno što to znači i što Europska unija zahtjeva u smislu poštivanja vladavine prava ili poštivanja demokracije i tako dalje. E, isto vrijedi za sve vrijednosti iz članka drugog. Nije to jasno definirano. Kao drugo, što se tiče praćenja i nadzora nad poštivanjem tih vrijednosti, sam taj sustav nije dovoljno razvijen. Zašto? E, države članice to do sada nisu željele. Nisu e, željele imati jedan u potpunosti razvijen sustav praćenja i nadzora, e, budući da postoji ograničen mandat Agencije za ljudska prava i onda moramo sačekati da dođe do određenih incidenata, događaja prevencija o kojoj govori dopredsjednik Timmermans e, predstavlja nešto što je teško ostvariti ukoliko nemate jasne standarde i nemate sustav za praćenje i nadzor. E, treći problem je problem provedbenih mehanizama. Postoje provedbeni mehanizmi u obliku provedbenih e, postupaka u članku 7. koji se skoro nikad ne koristi, sve je to navedeno u ugovoru o funkcioniranju Europske unije, međutim problem je to koristiti ako primjerice nemamo standarde koji će nam pomoći da utvrdimo da postoji sustavna prijetnja vladavini prava. I na na koji način se možemo nositi s ove dvije vrste izazova i što može učiniti Europska unija? Ako prvo pogledamo pitanje uvjeta i ograničenja koji proizlaze iz nacionalnih ustava i odnose se na Europsku uniju i europske integracije, Odgovor je da nema puno toga što Europska unija i njezine institucije mogu učiniti. Oni ne mogu prisiliti države članice da uvedu izmjene ustava ili da ograniče uvjete za koje one smatraju da proizlaze iz njihovih ustava. Ono što Europska unija i njezine institucije trebaju učiniti je kao prvo trebaju biti svjesne toga da postoje e, ta otvorena pitanja koja se temelje na Ustavu u svim e, područjima o kojima sam govorila. E, reakcija bi mogla uključivati i načelo ultravires, što znači da bi sve europske institucije trebale pokazati da su svjesne ograničenja njihovih ovlasti i da su spremne to preispitivati. Isto se odnosi i na temeljna prava. Dakle, moraju biti spremne reagirati i osluhnuti što proizlazi iz nacionalnih ustava. S druge strane, što se tiče manjkavosti u sustavu praćenja i nadzora i provedbe poštivanja temeljnih vrijednosti, tu još uvijek ima puno toga što je potrebno napraviti. Kao prvo što se tiče samog pojašnjenja obveza koje proizlaze za države članice iz članka drugog. Što to znači biti državom članicom Europske unije? E, koje obveze države članice imaju? E, potrebno je pojasniti koje su to vrijednosti i osim toga potrebno je promišljati ovaj sustav praćenja kako bi Europska unija doista mogla spriječiti e, da države članice skrenu sa e, planiranog puta. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. E, sada dajem riječ profesoru sa sveučilišta Essex, profesor Pijas koji je stručnjak za temeljna prava i pravo Europske unije. Do I just press? Okay, excellent. Thank you very much for inviting me to this. Hvala vam lijepa e, što ste me pozvali na ovaj e, važni seminar. E, Možda će netko pomisliti da ću ja govoriti o nekom obskurnom aspektu prava Europske unije, a ako ste e, zastupnik iz Velike Britanije, možda ste vidjeli naslovnicu na Daily Telegrafu danas i ondje se nalazi dopis 40 e, sudaca, odvjetnika, akademika koji traže od Europske unije da se vrati korak unatrag što se tiče europskog uhidbenog naloga vodi se velika rasprava o tome i to je samo jedan primjer e, koji pokazuje da postoje različite vrste diferencijacije do kojih dolazi tijekom godina. Jedno od ključnih e, aspekata ovog područja je da ne postoji jedna vrsta diferencijacije. Ima ih nekoliko i one se mijenjaju tijekom vremena. Svaka od njih mijenja se tijekom vremena i dolazi do velikih promjena. Posebno bih naglasak stavio na način na koji se koriste i učestalost korištenja. U prezentaciji profesora Veselsa vidio sam jedan grafički prikaz sa promjenama tijekom vremena u cijelom nizu e, odredbi iz ugovora koje se odnose na diferencirane integracije. Nisam pripremio grafički prikaz, ali mislim da bi bilo zanimljivo to usporediti sa jednim drugim grafičkim prikazom, izračunom korištenja diferencirane integracije tijekom vremena. U njegovom prikazu imamo veliki skok od 1993. kada je stupio na snagu ugovor iz Maastrichta, ali zapravo e, Ugovor iz Maastrichta sadrži odredbe o diferenciranim integracijama, međutim one se dugo nisu koristile. Monetarna unija krenula je tek 1999. Socijalni protokol nije se baš previše koristio tijekom 90. godina. Dakle, ako bismo imali prikaz korištenja diferenciranih integracija, onda biste e, vidjeli neznatno povećanje u 90-ima i onda veliki skok 99. kada je pokrenuta monetarna unija i onda neznatno povećanje tijekom narednih 10 godina i onda naglo povećanje u korištenju negdje u 2010. To je dakle jedan od ključnih trendova u diferenciranim integracijama. Dolazi do povećanja tijekom vremena, ali isto tako dolazi do povećanja učestalosti korištenja, posebno uh, u razdoblju od 2010. do 2014. Ne znamo hoće li i dalje doći do sve češće učestalosti, ali to je bio slučaj do sada. Razmotrio sam neke pojedinosti u ovom procesu i kao što sam već rekao, ugovor o Europskoj uniji donio je dva glavna e, tipa, odnosno vrste diferencirane integracije, e, socijalno poglavlje i monetarnu uniju. Ako pogledamo literaturu iz 90-ih, kada je potpisan ugovor iz Amsterdama, Djelovalo je kao da će doći tek do kratke digresije što se tiče diferenciranih integracija. 99. ugovorom iz Amsterdama stavljen je izvan snage socijalni e, protokol i e, Ujedinjena kraljevina e, ponovno je odlučila sudjelovati u nekim mjerama za koje nije željela sudjelovati, e, djelovalo je da sve neće trajati predugo, ali zapravo e, bio je to pogrešan dojam e, da će se prestati primjenjivati diferencirane integracije, a naprotiv sve su se više razvijele od tada. Sa monetarnom unijom ne samo da imamo dvije države članice koje žele trajno ne sudjelovati, Ujedina Kraljevina i Danska. Međutim, ugrađena je mogućnost da neke države članice krenu sa određenim mjerama bez sudjelovanja drugih koje načelno imaju obvezu sudjelovanja. Drugim riječima imamo kombinaciju dvaju e, temeljnih različitih modela diferencijacije. U jednom modelu države članice odmah kreću sa sudjelovanjem, neke se mogu pridružiti kasnije. E, recimo Grčka se kasnije priključila monetarnoj uniji, ali postoji i mogućnost trajnog nesudjelovanja kao što je to slučaj u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu i Dansku. Međutim, e, ovdje su se e, ovdje granice više nisu potpuno jasne jer e, ipak postoji mogućnost odluke o e, ponovnom sudjelovanju. Kao što znamo, e, većina država članica priključila se, uključujući većinu država članica koje su pristupile 2004. Tri najveće ekonomije su iznimka što se tiče ekonomske i monetarne unije, dakle e, više od 30% gospodarstva ukupnog gospodarstva ovih deset država članica koje su pristupile 2004. godine, a tu postoje značajne implikacije što se tiče nesudjelovanja u ekonomskoj i monetarnoj uniji. Postoji očita razlika, hoćete li koristiti jedinstvenu valutu ili ne, međutim znamo da ekonomska i monetarna unija također uključuje jednim dijelom drugačija pravila što se tiče aspekata koji se odnose na ekonomsko upravljanje. Dakle, države eurozone i one koje nisu u eurozoni od samog su početka u malo drugačijem položaju i taj jaz s vremenom postaje sve veći. Na početku je bio neznatan, E, primjerice, ne postoje sankcije u odnosu na države koje nisu u eurozoni ukoliko e, prekrše pravila o prekomjernom deficitu. E, bilo je nekih manjih iznimki u Europskoj uniji. Ujedinjena kraljevina ima obvezu E, međutim e, e, postoje određene varijacije i Ujedinjena kraljevina ne mora sudjelovati u ovom protokolu. Kao što znamo, nije došlo do sankcija za povredu pravila o prekomjernom deficitu. Bilo je dosta prijepora što se tiče primjene ovog pravila. Što se tiče jaza između zemalja eurozone i onih koje nisu u eurozoni, tijekom prvih deset godina nisu postojale velike razlike što se tiče ekonomskog upravljanja, a što bi potencijalno bilo moguće temeljem ugovornih odredbi. Postoje dva nova tipa diferenciranih integracija unutar područja primjene europskog prava. Jedno se odnosi na pravosuđe i unutarnje poslove, a druga vrsta odnosi se na pojačanu suradnju. U praksi se smatra da pojačana suradnja nije nešto što se može pokrenuti tijekom trajanja ugovora iz Amsterdama. Države članice bile su zabrinute zbog te odredbe i inzistirale su nejako puno zaštitnih mehanizama, proceduralnih i materijalnih i smatralo se nemogućim koristiti taj mehanizam, e, posebno zato što države članice imaju mogućnost e, korištenja takozvane emergency break, odnosno izvanredne kočnice to jest blokade i stoga se smatralo da to nije izvedivo. Italija je koristila izvanrednu blokadu u slučaju uhidbenog naloga. Tijekom Proteklih e, deset godina vidjeli smo da postoji mogućnost nesudjelovanja u području pravosuđa i unutarnjih poslova, iako tu postoje dva različita oblika. E, diferencijacija može poprimiti različite oblike, ovisno o samom predmetu i sadržaju. E, prva mogućnost odnosi se na Schengen. Postoji diferencijacija i izvan pravnog poretka. Eh, Schengen je potpisan 90. five eh, je stupio na snagu, počeo se primjenjivati u praksi. Eh, ugovorom iz Amsterdama postao je sastavni element europskog pravnog poretka i postao je jedan oblik diferenciranih integracija Postoji nekoliko različitih elemenata Schengena. Ujedina Kraljevina i Irska odlučile su se za trajno nesudjelovanje i za mogućnost djelomičnog sudjelovanja. E, Danska sadržajno primjenjuje odredbe, međutim e, ne sudjeluje što se tiče e, pravnih učinaka. Nove države članice moraju primjenjivati Schengen načelno, ali to podliježe jednoglasnom odobrenju postojećih država Schengena. E, većina država članica pristupile su Schengenu, neke od njih nisu, kao što sam naveo ovdje i postojali su osim toga neki politički problemi što se tiče Rumunjske i Bugarske u smislu dobivanja odobrenja za pristupanje Schengenu. E, druga mogućnost nesudjelovanja što se tiče pravosuđa i unutarnjih poslova proizlazi iz ugovora iz Amsterdama. E, radi se o nesudjelovanju ujedinjene kraljevine Irske i Danske u pogledu mjera u području imigracija, azila i građanskog prava. ujedinjena kraljevina i Irska e, su fleksibilne i mogu se odlučiti sudjelovati u pojedinim mjerama, Danska to ne može. Ona nema tu mogućnost. U praksi do 2009. Ujedinjena kraljevina i Irska obično su koristile tu mogućnost da sudjeluju kada se radi o građanskom pravu, azilu, e, ponekad što se tiče nezakonitih e, e, migracija, a ne baš kada se radi o zakonitim migracijama. Što se tiče ugovora iz Lisabona, Pravila o pojačanoj suradnji su izmijenjena kako bi ih bilo jednostavnije koristiti odnosno što se tiče ugovora iz nice e, izmijenjena su pravila o pojačanoj suradnji kako bi se mogla lakše koristiti uklonjena je mogućnost izvanredne blokade e, proširio se opseg zajedničke vanjske i sigurnosne politike. E, model pojačane suradnje nije se previše koristio sve do ugovora iz Lisabona jer nije postojao preveliki interes e, sve dok ugovor iz Lisabona nije stupio na snagu. Ugovor iz Lisabona bio je veliki prasak. Došlo je do velikog povećanja što se tiče korištenja diferencijacije unutar europskog pravnog poretka, ali i u svezi s njim. Tu imamo različite vrste diferencijacije, a glavna pravila koja su se primjenjivala u praksi već sam opisao. Uglavnom se radi o pravosuđu, unutarnjim poslovima, monetarnoj uniji. Osim toga, tijekom zadnjih nekoliko godina vidjeli smo da postoje diferencijacije E, ne unutar okvira nego što se tiče određenih mjera kao što su granična kontrola, ugovor iz prima, razmjena policijskih informacija. To je relevantno, povezano je sa pravom Europske unije, međutim tu ne postoje snažne institucionalne poveznice. Postoje međunarodni sporazumi među državama, kada je došlo do Schengena i sporazuma iz Prima, Tu se upućuje na sadržaj e, prava Europske unije kao takvog i to je ono što se zbiva nakon ugovora iz Lisabona. E, to nije predviđeno ugovorom iz Lisabona, ali to je ono što se dogodilo tijekom zadnjih pet godina. E, dodatno ću to pojasniti kasnije. Imamo novi članak 136. ugovora o funkcioniranju Europske unije e, koji omogućava usvajanje mjera na području ekonomskog upravljanja samo za eurozonu. Osim toga e, primjenjuju se e, neke od mjera iz paketa od šest mjera ili dvije mjere i to samo na zemlje eurozone. Došlo je dakle do diferencijacije što se tiče ekonomskog upravljanja. E, postoje i ugovori izvan europskog pravnog poretka. E, ugovor o mehanizmu o stabilnosti, e, fiskalnom paktu, ugovor o fondu za sanaciju koji još nije na snagu i kojim se predviđa financijska potpora za a To je tjesno povezano i sa e, pravnim poretkom Europske unije. E, budući da će o tome govoriti profesorica Klas, e, jedno od važnih elemenata je da nije potrebno jednoglasno odlučivanje. Nije potrebno jednoglasno odlučivanje svih 28 država članica, a za većinu slučajeva nije potrebno jednoglasno odlučivanje država eurozone. Ono što je na snazi su pojednostavljena pravila. Postoje drugačija pravila koja se odnose na pojačanu suradnju i e, praćenje eurozone, ali primjenjuju se ista osnovna načela. Jedino one zemlje koje ratificiraju ugovore imaju obvezu primjene odredbi. Samo one države članice koje žele sudjelovati u pojačanoj suradnji sudjeluju u tim mjerama. Dakle, postoji tu određena sličnost. Osim toga, postoji nešto što je teško opisati – ili definirati, ali tijekom zadnjih nekoliko godina razvijaju se neke mjere koje se načelno primjenjuju na sve države članice. Dolazi do zakonodavstva koje se načelno primjenjuje na sve države članice, ali zapravo se primjenjuje samo na zemlje eurozone, a pritom se uopće ne koriste odredbe o diferenciranoj integraciji. Ako pogledamo zakonodavstvo o Europskoj središnjoj banci i nadzoru nad bankama, koriste se odredbe ugovora kojima nije predviđena derogacija, odnosno iznimke i razlike između e, država eurozone i onih koje to nisu. A e, Središnja banka zapravo ne može provoditi nadzor nad bankama koje su izvan eurozone. Ako pogledamo tekst ugovora i ako se koristi pravna osnova za to zakonodavstvo, uopće nije predviđena mogućnost nesudjelovanja ni u kom obliku. Dakle, europski zakonodavci su odlučili tumačiti odredbe na način da se one neće primjenjivati na sve države članice. E, situacija je još jasnija što se tiče e, fonda za sanaciju. Načelno se odredbe primjenjuju na sve, ali u praksi je donesena odluka da će se to primjenjivati samo na zemlje eurozone i one koje su voljne pristupiti i sudjelovati u zakonodavstvu e, koje se odnosi na fond za e, sanaciju i preustroj banaka. To je neobičan razvoj događaja, ali to bi se potencijalno moglo proširiti, e, iako postoje određene pravne nedoumice ako bi se to proširilo i izvan okvira ekonomske i monetarne unije i područja očite diferencijacije između zemalja eurozone i onih koje nisu u eurozoni, a u pogledu bankarskih pitanja. E, što se tiče e, pravosuđa i unutarnjih poslova, e, Ujedina Kraljevina, Irska i Danska ne sudjeluju i to se proširilo na policijske i kaznenopravne mjere. Međutim, Ujedina Kraljevina i Irska češće se pozivaju na ove odredbe u praksi, jako je malo slučajeva nesudjelovanja. Primjerice što se tiče druge faze poropisa o azilu, E, ne sudjeluju samo u nekim dijelovima kaznenog prava u zadnjih pet godina e, i Ujedinjena kraljevina ne sudjeluje u kaznenopravnim mjerama koje proizlaze iz odredbe prije Lisabona. E, poziva se na njih, ali se nastoji vratiti i ponovno sudjelovati u 35 mjera. Ono što je neobično U prošlosti su postojale razlike u sudskoj praksi suda što se tiče policije kaznenog prava, međutim e, to će prestati. E, očito nije u skladu s trendovima da postoji veća diferencijacija u ovom području. E, što se tiče diferencijacije, ponovno se mijenjaju pravila, postoji politička volja da se ovaj model koristi u praksi tu bih spomenuo e, porez na financijske transakcije e, i sjećate se i odredbi o e, izboru prava što se tiče razvoda i sjećate se sudske prakse u tom području. Zanimljivo je to što ima puno rasprava o razvoju pojačane suradnje. To se temelji na pretpostavci da je to jako važno u svjetlu proširenja jer e, nove države članice e, ne mogu funkcionirati bez novih mjera Europske unije. A u praksi možemo vidjeti da stare države članice Španjolska, Italija koje su išle na sud e, što se tiče pojačane suradnje ako pogledamo zakonodavstvo na području patenata i razvoda, tu imate otprilike jednak broj e, starih i novih država članica koje sudjeluju, a u pogledu poreza na financijske transakcije postoje neke države članice koje su članice eurozone koje primjenjuju taj model. Dakle, nije postojala velika razlika. Pokazalo se da je to dobar način za rješavanje drugih vrsta pitanja. Neću sada govoriti o sudskoj praksi, ali postoje dvije odluke i koje pokazuju da je Europski sud zauzeo općenitiji pristup kako bi omogućio pojačanu suradnju. Zakonodavac dakle može slobodno djelovati u svom području. Postoji osim toga još jedan ugovor u ovom području. Ugovor o osnivanju Jedinstvenog suda za patente. To je tjesno povezano sa europskim propisima i pruža potporu e, propisima o zakonodavstvu Europske unije jer jedinstveni patent ne može funkcionirati i europsko zakonodavstvo se ne može primjenjivati sve dok ugovor o patentima ne bude na snazi. Moramo vidjeti koliko zemalja treba ratificirati taj ugovor E, nije potrebno da to bude svih 28 država članica, a niti svi potpisnici ne moraju ratificirati taj ugovor e, kako bi on stupio na snagu i kako bi se počeli primjenjivati propisi o patentima. E, postoje dakle sličnosti što se tiče pristupa. Kako će izgledati budućnost? E, I neki drugi govornici govorili su o tome. Naravno, postoji mogućnost izmjena ugovora. Očita mogućnost e, je da se predvide nova pravila što se tiče različitih aspekata diferencijacije. E, tu su onda potrebni ponovni pregovori. To je povezano primjerice sa ponovnim pregovorima o članstvu Ujedinjene kraljevine jer ako bude postojala politička volja na obje strane. Međutim, ako to bude moguće, to će onda predstavljati jednu mogućnost da se razmisli o tome da li Ugovori općenito rješavaju neka pitanja koja su relevantna za Ujedinjenu kraljevinu ili neka opća pitanja i možemo se baviti pitanjem veće diferencijacije. Ujedinjena kraljevina ako priprema promjenu mišljenja mora razmišljati i o poretku. E, vjerojatno će većina u parlamentu e, glasovati u korist primjene europskog okvira. Alternativa je da pokušate sistematizirati neeuropski zakonodavni okvir kako bi se uspostavio jedan trajni sustav u koji bi Europski parlament bio uključen. Možda bi druga alternativa e, bila da postoji privremeni pristup kojim bi se ojačala uloga Europskog parlamenta u ovim ugovorima i izvan europskog zakonodavnog okvira, ali u svezi s njim. Tu možemo spomenuti ugovor o e, kompaktu koji ima malo više veze s parlamentom. Ova pitanja o kojima e, govorim e, odnose se i na novo promišljanje o strukturi Europskog parlamenta, pravilima o glasovanju u Europskom parlamentu. Moje bi stajalište bilo da je potrebno imati na umu da što se tiče svih vrsta diferencijacije unutar europskog zakonodavnog okvira ili sve ili skoro sve države članice moraju sudjelovati i onako, recimo što se tiče ekonomske i monetarne unije i Schengena, ima samo nekoliko država članica koje pravno gledano mogu ne sudjelovati. A u slučaju pojačane suradnje e, svi koriste europski pravni sustav za usvajanje pravila i ta je mogućnost otvorena u svako doba za svaku državu članicu. U oba ova konteksta Dakle, to je argument za sve e, e, zastupnike u Europskom parlamentu. U praksi se još nije pojavilo to pitanje da zastupnici u parlamentu e, države koja ne sudjeluje glasuju o nečemu što se odnosi samo na one države članice koje sudjeluju. Ono što je važno da većina e, članova, većina zastupnika u parlamentu e, glasuje o pitanjima koja su relevantna za zemlje koje sudjeluju u određenim e, programima. Politički problem mogao bi se pojaviti ukoliko bi se zastupnici iz zemalja koje sudjeluju podijelili i ako bi onda glasovi zastupnika iz zemalja koje ne sudjeluju donijeli odluku o relevantnom pitanju i nametnuli nešto za što nije većina zastupnika iz zemalja koje sudjeluju. Tehnički to postoji kao mogućnost. Međutim, to se do sada nije dogodilo, pa onda ne postoji velika vjerojatnost da će se to često događati s obzirom na stranački sustav u Europskom parlamentu. I E, zato se pitam i mislim da to zapravo nije tako veliki problem kao što bi inače mogao izgledati. Ovo su moje podaci za kontakt. Ovo su dakle bila otvorena pitanja o kojima sam želio govoriti. Dugotrajni trend koji se ubrzava u zadnje četiri godine što se tiče različitih vrsta diferenciranih integracija. Postoje različiti sektori, dolazi do promjena u tim sektorima, a i općenito što se tiče područja pojačane suradnje. Postoje osim toga novi oblici e, a zakonodavstvo unutar redovnog zakonodavnog okvira koje nije diferencirano, a u praksi zapravo jest. To su sve elementi i značajke o kojima trebamo voditi računa. I na posljedku želio bih reći da bi parlament trebao razmisliti o tome želi li imati neformalnu ulogu što se tiče poticanja i aktiviranja pojačane suradnje. Naravno, Pravno gledano pojačana suradnja može krenuti samo ako skupina država članica to zatraži, komisija podnese prijedlog i onda parlament e, postaje službeno uključen. Međutim, politički e, gledano, ništa ne sprečava parlamente da donese odluke, rezolucije i javno se zalaže za pokretanje pojačane suradnje. Isto tako, ništa ne sprečava parlamente da to radi automatski. To mogu raditi specijalizirani odbori temeljem novih odredbi iz poslovnika. Redovno mogu procjenjivati i vidjeti žele li e, poticati pojačanu suradnju. Budući da ne postoji automatizam u državama članicama i kao što je rekao jedan govornik ne postoji francusko-njemački motor koji bi inzistirao i poticao pojačanu suradnju. Ono što se događa i što bi se moglo dogoditi je da Europski parlament barem pokuša zauzeti jednu političku ulogu i potaknuti države članice da recimo što se tiče statuta privatnih trgovačkih društava ili zakonodavstva o zabrani diskriminacije temeljem e, spolne orijentacije, invaliditeta i tako dalje, da tu pokrenu e, mogućnost pojačane suradnje povjerenice Reichelt i njezinih zadnjih 36 sati na dužnosti. E, ona je to iskoristila da govori o pojačanoj suradnji. E, međutim, onda nema puno utjecaja ukoliko još ima samo jedan dan na dužnosti. E, to je nešto na što možete potaknuti novu komisiju kako bi oni krenuli sa ovim sustavnim preispitivanjem pitanja može li pojačana suradnja biti korisna. U svakom slučaju i vijeće i komisija, a možda i sve institucije zajednički e, trebaju ići e, u tom smjeru i provoditi redovito preispitivanje koje bi onda dovelo do toga da se češće u praksi koristi pojačana suradnja. Alternativa pojačanoj suradnji može biti integracija izvan europskog zakonodavnog okvira E, a to bi značilo i manju ulogu Europskog parlamenta. E, to je znači politika koja bi se mogla provoditi. Recimo 15 ili 20 država članica bi mogle krenuti u to, ali to se onda ne bi provodilo unutar europskog zakonodavnog okvira. E, to je argument koji govori u prilog tome da se parlament treba više aktivirati i uključiti. Hvala. Hvala gospodine Pierce. Dobar dan svima. Malo kasnimo prema predviđenom rasporedu, a željeli bismo iskoristiti priliku da održimo i raspravu. Spomenuli ste vrlo važna pitanja, a sada prelazimo na posljednje izlaganje e, našem panelu. Bacit ćemo pogled na budući ustavni razvoj Europske unije. Zamolili smo gospodina Karloša Klasa Monteru da održi predavanje o e, upravo ovoj temi na jedan kreativan i kritičan način. Izvolite. Hvala. Dozvolite da na samome početku kažem da mi je čast što sam danas ovdje. Moram priznati da već dugo mi se nije dogodilo da vodim tako guste bilješke vezano uz teme i mnogi moji kolege su rekli vrlo eh, zanimljive stvari vezano uz moj rad. Ja sam radio na projektu ustavnog ugovora i kasnije sam radio i na nekim povezanim pitanjima i veliki broj članova ovoga odbora, uključujući i dodatno kolegu Verhofstata, radili su na tim pitanjima. Jedan od prvih povijesnih članova e, odbora bio je Altiero Spinelli, jako mi je drago što sam danas ovdje. Mene su zamolili da kažem nešto o budućem razvoju, ustavnom razvoju Europske unije. Na neki način traži se od mene da istražujem e, nepoznati teritorij, da probijem stakleni zid onoga što se može dogoditi u budućnosti. Na samome početku želio bih kratko predstaviti dilemu o budućnosti. To bih želio učiniti na sljedeći način. Za početak, reforma ugovora je od ključne važnosti za Europsku uniju. Pogledate li e, povijest, vidite da je bilo osam velikih postupaka revizije, odnosno izmjena i e, dopuna ugovora, dakle jedinstveni europski akt, Maastricht, ugovor iz Amsterdama, i nemojmo na kraju zaboraviti među ostalima i vrlo važni pokušaj uspostavljanja Ustava Europske unije. Države članice zapravo nastoje na neki način uklesati u kamenu, odnosno u primarnom zakonodavstvu, određene političke odabire koji su možda nešto što bi trebalo rješavati sekundarnim zakonodavstvom. Nakon 2005. godine e, i referenduma koji su se tada održali došlo je do promjene atmosfere. Nisu predviđene nikakve nove revizije ugovora. Međutim, nakon 2009. godine, usprkos tome, došlo je do jednog postupka revizije i dva nova ugovora plus čitavog niza ad hoc međuvladenih sporazuma. Dakle, usprkos ovom raspoloženju koje je vladalo nakon 2005. godine, došlo do promjena. Druga stvar koju je važno naglasiti jest da zahtjevi za revizijom ugovora su zapravo u sukobu sa e, odredbama članka 48. dakle e, odredbom o jednoglasnosti i ratifikaciji u nacionalnom parlamentu. I upravo zato prilično je nevjerojatno da će se te revizije održati. I upravo je to ta dilema koju želim staviti pred vas za raspravu. E, zato što s jedne strane e, postoji jasno ozračje protiv revizije, s druge strane one su nužne. Međutim, e, činjenica je da usprkos raspoloženju alternative koje su na raspolaganju su čak još i problematičnije zbog čitavog niza razloga. Postoji e, međutim jedan niz zahtjeva za revizijom ugovora. Za početak vlada koja je u jednome trenutku bila vrlo glasna iako se čini da je sada taj e, entuzijazam za revizijom ugovora pomalo splasnuo ili se promijenio. Međutim, njemačka vlada je u jednom trenutku govorila zapravo o potrebi za revizijom ugovora, odnosno potrebi za odvajanjem e, nadzorne i e, monetarne politike Europske središnje banke. Također, tražila se poboljšana kontrola e, nacionalnih proračunskih politika te e, ugovorna e, konkurentnost sporazuma kroz paket dvije mjere. Također, dozvolite da kažem nešto i o stalištu konzervativne stranke Ujedinjene kraljevine. Sam premijer je možda o tome govorio nešto više. Ja bih samo kratko želio reći da s jedne strane su tražili povratak određenog broja ovlasti u nacionalno krilo, posebice pitanja koje se tiču socijalnih pitanja i imigracije, ali s druge strane također i jedna simbolična gesta, e, a to je E, odmicanje od obveze sve tješnje suradnje i sve tješnjog povezivanja u Uniji koja je zapravo e, dolazila s određenih strana. E, Nizozemsko je pak prošle godine obavila reviziju nadležnosti, došla je do zaključka da nisu potrebne nikakve revizije ugovora, a istovremeno predsjednik i premijer Francuske također su rekli da u ovom trenutku nije potrebna nikakva izmjena i dopuna ugovora prije europskih izbora bivša komisija govorila je o o određenim elementima koji trebaju biti riješeni izmjenom i dopunom ugovora. Govorilo se dakle o pitanju euroobveznica, govorilo se o fondu za otkup dugova. Kakav je stav Europskog parlamenta? Pa eto, jedan od zadataka ovog panela je zapravo i rasprava o tome je li to nešto što Europski parlament smatra nužnim. U svakom slučaju ovaj, ova rasprava o tome je li nužno ili ne e, izmjenjivati i dopunjivati ugovore e, jest rasprava koja nipošto nije završena. Što reći o ograničenjima sadašnjih e, procedura? S jedne strane imate to pravilo o jednoglasnom donošenju odluka to je nešto što se smatra ukotljenim u e, ustavotvornoj politici i sastavnim je dijelom e, osnivačkih ugovora zato što svatko treba imati pravo e, jasno i ravnopravno reći što misli o tome. Međutim, s druge strane, postoje praktične prepreke, iako se to smatra poštenim. Naime, možete blokirati bilo koje pregovore kako biste postigli odlične ustupke. Usprkos tome što je jednoglasno donošenje odluka visoko demokratično, s druge strane moramo zaključiti postoje određene praktične prepreke njegovom ostvarivanju u praksi. Dakle, s druge strane, nalazimo se u situaciji takozvane kvake 22. Naime, da biste se odlučili za promjenu ovog pravila o jednoglasnom donošenju odluka, to može biti učinjeno samo jednoglasno. Dakle, ne može se primijeniti ili promijeniti e, lako zato što traži jednoglasnu odluku. Problem s jednoglasnim donošenjem odluka zapravo je nešto što postaje sve značajnijim e, s povećanjem nacionalnih aktera koji se miješaju u ratifikaciju e, zakonskih akata koji trebaju biti ratificirani na nacionalnoj razini. Naime, sada imate 52 doma koja će biti uključena u bilo kakve buduće revizije ugovora sama brojka je zapravo vrlo visoka, iako su možda njihove uloge ponešto različite. Zatim je Ustavni, odnosno Vrhovni sud, e, mjesto koje zapravo sve više i više ima utjecaja na e, ustavnu reformu. E, ustavna reforma je zapravo jedan poseban postupak koji za sobom povlači čitav niz poteškoća. Također je važno spomenuti sve veće sudjelovanje građana putem referenduma. To je relativno nova stavka u europskom procesu i može se smatrati rezitualnim elementom koji je zapravo 70 eh, godina se pojavio na sceni zahvaljujući laborističkoj vladi. Mislim da iza toga nije bilo neke posebne namjere niti kalkuliranja, međutim činjenica je da je to vraćeno na scenu. Jedna stvar koja u ovoj raspravi postaje sve važnija je zapravo promjena, promjena u parlamentarnoj većini e, do koje dolazi u fazama između pregovora i ratifikacije. To dovodi do čitavog niza narušavanja e, postupka poremećaja, ali isto tako i promjena u poziciji Europske unije. Dakle, ono što ovdje imamo prilike vidjeti je zapravo sve veći broj aktera u tom procesu. Ja sam pripremio ovaj grafički prikaz, čiji je glavni zadatak zapravo opisati sadašnju situaciju. Ovdje, dakle, možete vidjeti sljedeće. Plava linija predstavlja trajanje u mjesecima svakog procesa ratifikacije. Ugovori su navedeni ispod. I vrlo jasno možete vidjeti da dolazi do produženja trajanja procesa ratifikacije. Imamo dva prekida. S jedne strane je Evropska Europska obrambena zajednica, s druge strane je Europski ustav broj e, zemalja koje ratificiraju sporazume označen je crvenom linijom. I vidimo razliku između broja članica koje trebaju sudjelovati u ratifikaciji i e, trajanja samog procesa ratifikacije. Što je duži proces, to je stvar teža i možete vidjeti, kao što se vidi ova dva prekida, da je u određenim trenutcima došlo do neratifikacije određenih sporazuma. Na ovome slajdu zapravo ovo što ste vidjeli na grafičkom prikazu je pretočeno u konkretne brojke. Međutim, predlažem da zapravo krenemo na sljedeću temu, a to je promjena pravila ratifikacije u vrijeme krize. Kao što znate, Prilikom izbijanja krize države članice su zapravo krenule u pripremu novih sporazuma, novih e, ugovora e, koji bi im trebali pomoći da se iz nje izvuku i e, naravno tražilo se jednoglasno donošenje odluka. Neki od sporazuma niti nisu ratificirani zato što nisu podlijegali pravilu nacionalne ratifikacije, primjerice Europski fond za financijsku stabilnost. Među ostalim uzimalo se u obzir i to u kojoj mjeri države članice trebaju doprinositi financijski ovom stabilizacijskom instrumentu. E, ostala tri instrumenta su e, prvenstveno fiskalni pakt, revizija članka 136 i tražili su drugačiji instrument ratifikacije. Članak 136. tražio je e, redovni postupak, što znači jednoglasno donošenje odluka i zatim uobičajenu ustavnu proceduru u državama članicama. Što se tiče sporazum o stabilizaciji, koordinaciji i upravljanju eh, tražilo se zapravo nešto drugo, ne pravilo jednoglasnom donošenju odluka, dakle 12 od 17 eh, zemalja članica eurozone i nije se eksplicitno referiralo na eh, nacionalni ustavni postupak. I na kraju TSM uopće nije govorio o broju članica, već je govorio o veličini njihovih doprinosa što se tiče ESM-a, Europskog stabilizacijskog mehanizma, e, govorilo se zapravo o minimalnom broju od osam članica od sedamnaest Osam ih je trebalo barem biti za Njemačka, Francuska, Italija i Španjolska zbog veličine doprinosa. I to je bilo sve što je bilo dovoljno da bi sporazum stupio na snagu. To je zapravo dovelo do određene asimetrije u procesu ratifikacije i važnosti ratifikacije u različitim državama članicama, zato što kad je jednom donesen, sporazum će se jednako primjenjivati na sve države članice, ali kvaliteta doprinosa samoj ratifikaciji donošenja sporazuma razlikovala se od jedne države članice do druge, dakle došlo do te jedne asimetrije. E, ovaj grafički prikaz trebao bi zapravo pokazati učinak pravila koja su promijenjena. Imate e, crnu krivulju koja predstavlja e, broj država koje ratificiraju, zelena krivulja predstavlja trajanje samoga postupka i ono što možete vidjeti je savršena korelacija između broja, minimalnog broja članica i trajanja procesa. Postoji savršena korelacija. Usprkos tome što su ovo relativno provizorne brojke, postoji savršena korelacija. Ovdje je i crvena krivulja. Crvena krivulja predstavlja krajnji korak ratifikacije. U slučaju članka 136. dolazi savršeno preklapanje tri krivulje. Međutim, kada se radi od preostala tri sporazuma, možemo vidjeti da na kraju priče je veći broj od potrebnog broja članica da bi se donio sporazum ratificirao sporazum usprkos činjenice što nije bila potrebna jednoglasna odluka. Drugim riječima, ono što ja pokušavam reći jest da uklanjanje e, jednoglasnog donošenja odluka ne znači nužno da se sporazumi neće donositi jednoglasno ili gotovo jednoglasno ono što pokušavam zapravo učiniti u nastavku prezentacije je zapravo malo pogledati u kristalnu kuglu koju zapravo nemam. Evo nastojao sam zapravo predstaviti nekoliko scenarija vezanih uz revizije ugovora. Pripremio sam četiri različita scenarija. Prvi scenarij je scenarij koji zapravo nema nikakve veze sa formalnom e, revizijom i primjenom članka 48. Radi se zapravo o E, međuinstitucionalnim sporazumima, različitim vrstama neformalnih instrumenata, mehanizama koji su na raspolaganju, a isto tako sporazumi o pristupanju također mogu biti korišteni za izmjenu nekih od ovih e, elemenata, ali oni bi se trebali koristiti vrlo ograničeno. Zato što E, kao što je slučaj sa člankom 48. konvencije i nacionalni parlamenti imaju svoju ugovoru. Većina vlada, osim Njemačke i Ujedinjene kraljevine, vjerojatno će biti za ovakav pristup. Ujedinjena kraljevina e, zapravo može nam pristati isključivo slijedom pregovora. Koje su nedostaci? Dugoročno to možda neće biti dovoljno i e, tražit će se i formalna revizija ugovora. Scenarij broj 2 jest ostati uz sadašnji postupak, što znači jednoglasno donošenje odluka plus nacionalna ratifikacija. Postoje određeni proponenti ovog pristupa, već sam ranije najavio neke od prednosti ovakvog pristupa. Taj mehanizam mogao bi se, na primjer, koristiti isključivo na uključivanje fiskalnog pakta u ugovor o funkcioniranju Europske unije, što traži i ugovor. Međutim, jedna stvar koju ne smijemo zaboraviti jest paradoks koji postoji. Dakle, između obveze uključivanja fiskalnog pakta u e, ugovor o funkcioniranju Europske unije činjenica da se zapravo radi o vanjskoj obvezi koju nameće sam fiskalni pakt, a ne sam ugovor. I to je zapravo jedan novi paradoks koji je nastao koje su prednosti? Nema e, pitanja zakonitosti, a Europski parlament i nacionalni parlamenti također sudjeluju i njihovo sudjelovanje je zajamčeno. Dakle, ako se govori o manjim revizijama. Koji su, nedostaci? Neke druge zemlje članice mogle bi biti protiv ovakvog pristupa, već sam spomenuo Francusku koja je zapravo jasno i glasno rekla da nije spremna krenuti u tom smjeru. I još jedno vrlo važno upozorenje jednom kada se krene u ovu priču, zapravo program izmjena i dopuna mogao bi eksponencijalno rasti i to za sobom vuče čitav niz stvari, e, uključujući povećanje aktera koji sudjeluju u procesu i naravno Europski parlament bio bi jedan od tih aktora. E, to nas dovodi do scenarija broj 3. To je zapravo opcija koja se spominjala prije možda nekih desetak godina. Tada ju je spomenula Europska komisija, to je takozvani Penelopin model, revizija unutar revizije. To bi zapravo bio mehanizam koji bi slijedio sadašnje odredbe u ugovoru, članak 48. ali istovremeno bi pristajao uz izjavu temeljem koje države članice koje nemaju namjere biti dijelom novog ugovora, taj ugovor svejedno ratificiraju kako bi ostalima koje se slažu s njima omogućile da ga primjenjuju. Jedna od, jedan od nedostataka je neka vrsta sumraka, zone sumraka u kojoj ostaju države članice koje nisu e, zapravo e, odlučile primjenjivati ugovor. A isto tako problem je u tome što ponovno imamo situaciju e, kvake 22, ako neka država članica ne želi biti dijelom tog novog ugovora, zašto bi ga uopće prihvatila ratificirati? Dakle, ponovno se nalazimo u jednoj situaciji s kvakom 22 i meni taj scenarij ne izgleda kao pretjerano realan. I sada dolazimo do četvrtog posljednjeg scenarija, što je zapravo revizija e, koja se odvija izvan ugovora Europske unije, odnosno izmjene i dopune koje nisu e, uvjetovane kroz ugovore Europske unije. E, ovakav, za ovakav pristup zalaže se, na primjer, njemačka vlada. Misle da je to zapravo druga najbolja opcija E, tome se e, suprotstavlja konzervativna e, stranka Ujedinjene kraljevine zato što će ih to onemogućiti da stavljaju veto. Oni nisu htjeli ići niti djelovati u skladu sa planom B revizije članka 48. koji bi zapravo omogućio revizije izvan okvira ugovora Europske unije. E, prednost je to što već postoji presedan koji pokazuje da je to izvedivo. Taj presedan znači dakle da je situacija e, ne samo izvediva, već i učinkovita u smislu toga koliko država članica treba sudjelovati. Koji su nedostaci? Nedostaci su što nas zapravo dovodi do progresivne pojave jedne tvrde jezgre, e, male jezgre unutar E, samog, e, same Europske unije koja bi zapravo nastala paralelno sa okvirom koji definiraju e, ugovori Europske unije. Zaključno želim reći sljedeće. Otkrivanje novog postupka izmjena i dopuna koji bi bio u potpunosti u skladu sa međunarodnim propisima i činjenicom da je potrebno jednoglasno nositi odluke nije pretjerano e, vjerojatno, osim ako paradoksalno institucije neće zaobići pravila koja su si same nametnule. Hvala. Hvala vam profesore. Ovo je doista bila vrlo interesantna prezentacija. A sada prelazimo na pitanja naših zastupnika. Počet ćemo sa gospođom Spinelli. Izvolite. Puno vam hvala na izlaganjima. Imam dva pitanja. Jedno za profesoricu Moniku Klajas, te e, profesora Klosu, te jedno za gospodina Pirsa. Prvo se pitanje odnosi na ustavne sudove. čini se da se svi slažu s idejom da nacionalni ustavi e, mogu biti protiv integracije kada se integracija shvaća ili kada se na integraciju gleda kao da je nešto loše. I zapravo vidimo otpor nacionalnih e, sudova prema integraciji, ali to je zapravo otpor prema prijetnji. Isti smo fenomen vidjeli i s Europskim parlamentom kojem također prijeti traženje od strane sudova, od strane politika koje usvajaju vlade, ne na razini Europske unije, već kao na primjer fiskalni pakt, izvan europskog prava, Stoga e, ovlasti se koncentriraju na izvršnu vlast ono što se zove federalizam izvršne vlasti. I za, zanima me što mislite o tim razvojima. Te o reformi e, ugovora koja traje, čak i koja ide naprijed, bez obzira na naše odluke. To bi bio scenarij broj četiri, kojeg je opisao profesor Kloza. Dakle, ugovori izvan Europske unije koje ne kontroliraju nacionalni parlamenti niti Europski parlament. Zatim e, opcija, to jest pitanje nesudjelovanja koje je opisao e, gospodin Pierce. dakle, je li trajno je li mogućnost trajnog nesudjelovanja moguća? Da li se tako što može predvidjeti? Zato što onda će se javiti i pitanje trajne diferencijacije europskih, europskog zakonodavstva. Recimo pitanja imigracije, politika azila. Dakle, može li se onda odabrati ne sudjelovati u tim politikama? Te E, nesudjelovanje u eurozoni i nekorištenje zajedničke valute. Smatrate li gospodine Pierce da, da je to moguće? Ispričavam se ako sam bila preduga. Molim vas, imajte razumijevanje, imamo još pet minuta. Joe Liner, imate riječ. Budući da imamo samo pet minuta, neću postavljati pitanja, nego ću izvući svoje zaključke. Ono što smo čuli je e, zapravo jedan sažetak prema kojem e, je e, moguće funkcionirati sa većom diferencijacijom, a manjom transparentnošću. Kako to shvatiti? Za mene kao parlamentarca to znači da postoji sve manja demokratska kontrola. O tome trebamo razmišljati. Kako ćemo uz ove različite modele i ugovore ipak ponovno uspostaviti parlamentarnu kontrolu, parlamentarni nadzor? E, čuo sam prijedloge koji su izneseni. Što se tiče ideje e, da se određene mjere odvijaju izvan ugovora, e, ponovno moramo osigurati njihovu gradnju u ugovore. To smo uspjeli i što se tiče ugovora o fiskalnom paktu. Dakle, to je potrebno ponovno ugraditi ugovore. Mi nemamo šansu imati važnu ulogu izvan europskih ugovora. Nas se konzultira, ali ne donosimo odluke. To ne može biti valjana mogućnost za parlament. No, da skratim. Pitanje je kako dalje. Vidjet ćemo hoće li sudovi sudjelovati. Ovdje smo na tankom ledu. Sada je u načelu upućen predmet sa Ustavnog suda u Karlsruhe u Luksemburg. E, ugovori zapravo ne odražavaju ono što se zbivalo u zadnje tri godine. Treba nam e, poboljšanje primarnog prava, e, primarnog zakonodavstva. E, djelujemo u suprotnosti sa zakonskim odredbama. E, to se tolerira budući da neće doći do katastrofe, ali smatram da nam treba nova e, ugovorna podloga što se tiče ekonomske i monetarne unije. Parlament je svojedobno imao pravo inicijative, a nadam se da ćemo u ovom sazivu koristiti svoje pravo inicijative. Europska konvencija imala je pravo sortirati e, sve ove aspekte i izvući političke zaključke. E, za mene je to jedina metoda koja može osigurati transparentnost, e, a isto tako i široku demokratsku legitimaciju. Hvala vam i sada posljednji govornik. Ja imam samo dva pitanja za gospodina Klosu. kad govorimo o jednoj političkoj operaciji dugoročnog cilja, ako predložimo reformu, važnu reformu ugovora i bi li bilo moguće organizirati referendum, budući da su sada referendumi u modi, kako bi svi evropljani 2019. na europskim e, izborima mogli odgovoriti na saziv koji možda će biti politički e, dakle da li bi mogli onda odgovoriti na pitanje o dakle različitim političkim rješenjima zamislite recimo da se osnuje jedna takva platforma da se uspije organizirati referendum zar ne bi to razbilo sve sukobe oko nacionalnog legitimiteta i još jedno pitanje za gospođu moniku ako govorimo o ratifikaciji međunarodnih e, sporazuma i ugovora, može li to nadići e, važnost ratifikacije na nacionalnoj razini jer u ovom e, trenutku svi sporazumi i ugovori moraju biti ratificirani od, od strane nacionalnih 28 država sporazuma i ima jako puno sa svim dijelovima svijeta. Da li je takav postupak doista neophodan? Hvala. Sada ću dati riječ vrlo kratko našim e, gostima. Najprije riječ ima gospodin Vesel. Ja bih samo preuzeo ovu inicijativu za članak 48. To je također novost, zato što parlament ima pravo pokrenuti inicijativu. Ja vam to mogu samo savjetovati. Mislim da bi to bilo dalo e, i posla i nama akademicima, jer ćemo morati o tome pisati i razvijati ideje, sudjelovati u raspravi. No smatram da bi to bilo svakako korisno naravno treba i e, većina zemalja članica. Stoga ako pokrenete takvu inicijativu, morate gledati koja bi trebala biti dakle ključna točka da biste pridobili zemlje članice da se započne takav postupak. I naravno bit će različitih scenarija poput konvencije o europskom ustavu imate, tamo je bilo puno više kontroverzije nego u prvoj većoj konvenciji. No to je mjesto parlamenta. Mislim da parlament mora na tome ustrajati i ja ću vas podržati. I smatram, želim vas savjetovati da budete spremni za različite situacije, za različite razvoje i mislim da bi baš ovaj odbor trebao krenuti sa predlaganjem tih inicijativa ponekad ćete morati definirati određene ideje koje možda neće uvijek biti na e, dnevnom redu, no to bi moglo imati dalekosežne posljedice. E, nacrt e, preporuke Spinelli nije usvojen u jedinstvenom europskom aktu, no ako gledate promjene ugovora, većina onoga što je predloženo u preporuci Spinelli je usvojena u tim ugovorima. Hvala vam. Gospodžo Klajens, izvolite. Ja ću odgovoriti na pitanje gospođe Spinelli i onda dati riječ e, gospodinu Klosi. Mislim da je iza njega bilo jedno pitanje. Pitanje zašto ustavni sudovi reagiraju tako kako e, reagiraju i zašto se boje dakle da više neće postojati i isto vrijedi za nacionalne parlamente. Dakle, kako je to povezano s parlamentima? Mislim da je potrebno napraviti razliku u položaju e, nacionalnih ustavnih sudova te izmjena ugovora. U trenucima kada su se mijenjali ugovori, a ustavni sudovi su potpuno, imaju potpunu slobodu blokirati ratifikaciju zato što ne postoji e, zakonodavna obveza na europskoj razini da se to ne čini. Ali do sada to nisu učinili. Nijedna izmjena ugovora do sada nije zaustavljena od strane ustavnih sudova. Ali u trenucima izmjene dakle definiraju se nove e, odredbe kako bi Europska unija trebala djelovati i ponekad moraju e, reagirati zato što e, smatraju da se gube ovlasti nacionalnih parlamenata. No kad gledam cjelokupnu sliku, ustavni sudovi se boje da će izgubiti svoje ovlasti. Ali ne znam, možda Carlos Klosa želi još nešto dodati. Gospodine Klosa Montero, izvolite. Pokušat ću. E, hvala gospođi Spinelli na vrlo e, interesantnom pitanju. Pitanje nije specifično e, da li ustavni sudovi dakle moraju čuvati demokraciju ne treba to gledati u jednoj dugoročnijoj perspektivi a to je perspektiva izmjene naših ugovora. I to posebite se odnosi na izmjene fiskalnih i makroekonomskih e, propisa. Dakle, u Europskoj uniji uglavnom za to imamo dakle, sekundarno zakonodavstvo i drugo, e, to se provodi kroz nacionalne ustavne reforme i u mojoj zemlji demokratska kvaliteta takvih reformi je upitne kvalitete. Stoga, dakle, imat ćemo duboku promjenu pravila, a bez doprinosa demokratskih procesa. I to je pravi način kako to treba gledati. Naravno da je potrebno očekivati reakciju ustavnih sudava. Do sada smo izgleda imali sreće. A što se tiče... Što se tiče pitanja gospodina Haurija o ratifikaciji međunarodnih sporazuma, velik dio tih e, sporazuma su uglavnom međunarodni trgovinski sporazumi. I istina je da se ovdje govori o značajnim promjenama u gospodarskom području e, na razini Europske unije i za to je potrebno imati vrlo strogi e, set pravila o odgovarajućem ekonomskom ustroju Europske unije a da bismo tako nešto učinili mislim da treba imati baš snažan e, legitimitet iza toga. Tako da mislim da se ne može ukinuti, ukinuti ratifikacija nacionalnih parlamenata. Zato što između ostalog to je još jedan dodatni mehanizam kontrole i u slučaju TTIP-a tu je, to je područje gdje treba imati na umu sve kontroverze koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Drugo pitanje koje se odnosi e, na paneuropski referendum. Mislim da to nije izvedivo i mislim da to nije legitiman prijedlog. Znam da zemlje e, rade, organiziraju različite referendume, no i same zemlje imaju različite različita pravila o organizaciji referenduma. U Belgiji bi to recimo sigurno bilo vrlo komplicirano. No s druge strane, čak i ako imate većinu građana koji će glasati za prijedlog sporazuma, kako ćete to nam nametnuti na strukturne manjine? Što recimo ako recimo Luksemburžani, oni će uvijek biti e, strukturalna manjina. I zbog toga smatram da paneuropski referendum i nije tako dobra ideja. Mislim da treba razgovarati o jednoglasnosti, zato što mislim da je to pitanje o kojem treba razmatrati. Oprostite što sam bio ovoliko ovako direktan. Oprostite što sam vam skratio vrijeme, ali doista nemamo više vremena. Zahvaljujem i našim prevoditeljima na razumijevanju. Gospodin Steve Pierce, molim vas u 30 sekundi vaš zaključak. Da, za monetarnu uniju, pravosuđe i pojačanu suradnju već imamo zemlje koje su odabrale trajno ne sudjelovati i nitko se ne buni protiv toga. Da li je moguće ne sudjelovati u euru mislim da je pravno nemoguće i u svakom slučaju ako se tako nešto bude pokušalo uvesti bit će potrebno izmijeniti e, e, ugovore, a to mislim da bi dovelo do pravnog kaosa. Hvala e, svima, hvala našim stručnjacima na njihovim doprinosima. Podsjećam vas da nastavljamo sa radionicom nakon razmjene stajališta sa gospodinom Timmermansom u tri sata, tako da vidimo se kasnije i hvala vam na pozornosti.